it's ah, here. good, great. Uh, good morning, everyone. Dobar dan. Kao prvo, prva stvar je e, usvojiti dnevni red koji je u ponedjeljak revidiran i podijeljen. Ako nema prigovora, onda ćemo smatrati da je dnevni red e, usvojen bez izmjena. Prvo moram nešto reći o međuinstitucionalnim e, pregovorima. Prvo kada se radi o ETS-u, 50. formalni triolog e, o e, sustavu trgovanja emisija faza četvrta. Govori se o ključnim varijablama u skladu sa mandatom iz 6. listopada. Govorimo o odredbama e, o zaštiti e, protiv e, istjecanja ugljika i sredstva. Institucije su razgovarale o jednom sporazumu i pronašli kako bi uspostavili kompromisni tekst i nakon tog dijaloga, nakon napora i su zakonodavaca i komisije E, pregovori su stali na e, razgovorima o e, jednom standardu o emisijama. Drugo, radi se o zrakoplovstvu, to je bio posljednji trijalog vezan za zrakoplovstvo i mi smo se dogovorili oko mnogo značajnih pitanja kao što su sadašnje odstupanje od da se do 31 prosinca 2023. E, odgodi, a isto tako da se specificiraju rokovi za reviziju. 15-postotna e, dražba e, emisijskih jedinica će također biti procijenjena kako bi komisija dala prijedlog o povećanju tog postotka. E, klauzula, zaštitna klauzula vezana za e, integritet ETS-a e je izmijenjena u skladu sa posljednjim prijedlogom vijeća i međuinstitucionalni izjava je dogovorena kako bi i kao djelovao u punoj transparentnosti i kako bi obavještavao o napretku i odlukama koje su donesene i na kraju što se tiče delegiranih akata za odredbe e, e, MRV, e, su odgođene na trijalog, iako taj, to pitanje je dio opće revizije ETS-a. A couple of announcements. Nekoliko najava, u stvari jedna najava. Nakon rasprave iz plenarne sjednice da se MVU eh, pošalje dosje eh, o eh, uredbi o raspodjeli cereta, Naš tim će predsjedati. Gospodin Grimbanti će biti izvjestitelj, a zajedno sa izvjestiteljima u Sijeni. Mi smo poslali na e, elektroničkim putem današnje dosije i imamo e, prevođenje na sve jezike. E, prva točka su prigovori. Što se tiče nacrtu provedbenog akta vezanog za aktivnu tvar glifosat, Imamo prigovaratelje. Mm, dakle, neću vam sada govoriti o e, pozadini, s obzirom da nemamo dovoljno vremena, pa ćemo započeti tako što ćemo dati riječ su izvjestiteljima. E, Pavel ima riječ. Hvala gospođo predsjedateljice, dobar dan svima. Danas ću govoriti češki, pa molim vas da koristite slušalice. Kao prvo, želio bih zahvaliti svojim kolegama, gospođi Konečki gospodinu Ekhatu, e, gospodinu Pediciniju i Rajsu. Mi smo zajedno predstavili prigovor, kao što je gospođa predsjedateljica rekla, protiv provedene uredbe komisije. Prema e, Prema e, uredbi 1107 kroz 2009. E, za stavljanje na tržište e, određenih e, proizvoda za zaštitu bilja, uglavnom glifosata. Europska komisija je željela ponovno autorizirati glifosat za sljedećih deset godina, iako e, je 20. lipnja pod prigovor još uvijek nemamo kvalificiranu većinu E, ne trebamo se iznenaditi zato što je komisija to pokušala ponovno autorizirati za sljedećih devet godina, iako EFSA i EK kažu da, e, da podupiru licencu, oni zapravo e, zanemaruju stvarnost. Odbor RAK za procjenu rizika rekao je jasno da glifosat nema e, kancerogenih učinaka. Međutim, e, u Sjedinjenim državama se vodi sudski postupak e, koji su pokrenule osobe koje trpe, odnosno pate od non-Hodgkinsovog limfoma. E, neki dokumenti su e, dani u javnost, posebno vezani za Monsanto i oni zapravo otvaraju sumnje vezane za određene studije koje je sam Monsanto provodio. Iako se oni ne slažu sa studijama EKS-e. Zato je jasno da moramo imati e, jasne i e, pouzdane podatke. Isto tako postoje sumnje u e, plagijate, iako komisija zanemaruje 1,3 milijuna osoba u EU koji žele da se zabrani glifosat. E, isto tako postoje neke, znanstveni e, nalazi iz 2016. koji kažu da glifosat povećava li, rizik od kožnog melanoma zbog e, izlaganja herbicidima, pesticidima i fungicidima. posebno e, ako se istovremeno izlažemo suncu. Također postoji studija iz 2016. koji kaže da izlaganje glifosatima i rizik od e, LHC, dakle hočkinhova lifoma i leukemije, pa je sada jasno da neki komercijalni proizvodi kao dekamba sadrže glifosat i da oni mijenjaju osjetljivost tijela na antibiotike i na određene i otpornost na određene bakterije. S obzirom da se glifosat koristi u malim dozama, gotovo svugdje i može dovesti, dovesti do antimikrobne otpornosti, e, ali to komisija uopće ne spominje. Naravno, onda imamo am, amino e, kiselinu e, koja dovodi do e, uništenja eritrocita u ljudskom tijelu. A komisija sve te faktore nije uzela u obzir. Uredba 1107 kroz 2009 jasno ukazuje da mjere u ovoj uredbi moraju biti temeljene na prevenciji i na sprječavanju svih štetnih učinaka na zdravlje ljudi i životinje. Mislim da će parlament e, morati e, stalno prigovarati, dakle ako e, se ne uzme u obzir ovaj zahtjev. Već 2016. godine mi smo tražili e, da se odmah zabrani e, korištenje glifosata e, blizu javnih parkova i igrališta. Tražili smo da se svugdje zabrani glifosat gdje se mogu koristiti načela integriranog uzgoja bilja. Isto tako želimo da se postupno smanji korištenje ove tvari u sljedeće tri godine dajemo konkretne prijedloge za mogući kompromis. Trebalo, trebalo bi postojati prijelazno razdoblje za poljoprivrednike, a treba postojati i neovisna, naglašavam neovisna studija vezana za glifosat, a to se do sada još nije dogodilo zato što EFSA i EKA ponovno koriste ista istraživanja koja je financirao Monsanto ili drugi e, komercijalni igrači. A mi trebamo te agencije kako bismo mogli ispuniti vlastiti mandat, međutim one moraju napraviti svoj posao. Ja e, ne očekujem da svi podrže ovu, ovu, ovaj prigovor. Znam da neke države članice ne samo da to podržavaju korištenje glifosata, e, nego čak podržavaju njegovo neograničeno korištenje. Nažalost, e, Ujedinjena kraljevina želi da se E, glifosat koristi kao e, desikant prije žetve, što je najgora stvar koju možete učiniti sa glifosatom. Parlament je jasno osudio takvo korištenje glifosata, čak i vijeće e, je to učinilo i to se ne spominje u sadašnjoj rezoluciji. Ali s obzirom na to kako se ponašaju neke države članice, ako ovaj prigovor prođe, moramo to još jednom naglasiti. Ne očekujem da će komisija prihvatiti naš prigovor, ali može li e, e, glavna uprava Sante razmisliti e, o tome? Rečeno nam je da proizvođači glifosata će tušiti komisiju sudu, pa je li to možda razlog zbog kojeg je komisija ovlastila korištenje glifosata u sljedećih deset godina? jer izgleda da to komisija više ne regulira, nego da to reguliraju proizvođači glifosata, pa se nadam da ćete svi potvrditi e, ovaj prigovor protiv ponovne, ponovne autorizacije glifosata. Hvala. Imamo ograničeno vrijeme, zato što je ova tema E, uključena kao dodatak na današnji dnevni red. Imamo još i glasovanje, pa bih zaista vas molila e, zamoliti, jer vas ne želim e, prekidati, ali nemojte ponavljati argumente, pokušajte biti sažeti, zato što imamo listu govornika. Molim vas da skratite vaše govore. Neže, gospođa Konečna, izvolite. Hvala, gospođa predsjedateljice dragi kolege i kolegice. Ono čemu smo svjedočili u posljednjih nekoliko godina u Europskoj komisiji vezano za ovlaštenje glifosata je nešto bez presedana. E, mene, ja sam zaista e, ogađena e, time, ali sada sam samo umorna jer to, se, to je zapravo nešto što nikada ne prestaje. E, I Europski parlament e, i ostali pokušavaju stalno naglasiti štetne učinke glifosata, ali komisija stalno ignorira te činjenice i želi autorizirati glifosat e, pod bilo koju cijenu, a da ne uzima u obzir sve dokaze. Mi smo svjedočili e, ne, nekim skandalima e, vezanim za Monsanto i njegov, utjecaj na znanstvena istraživanja. Već smo govorili o e, priopćenjima te kompanije koje su procurili i da su oni predstavili studije koje su sami plaćali kao neovisne. Već 70 godina 17 godina ova tvrtka zna da je ovaj, ova tvar štetna, ali nije učinila ništa, a usprkos tome e, komisija želi u sljedećih 10 godina autorizirati glifosat. Komisija pokušava izbjeći bilo kakvu demokratsku kontrolu. Provedbeni akt nam je podnesen vrlo kasno i mi nismo imali dovoljno vremena pripremiti naš prigovor. Komisija koristi ovaj postupak kako bi izbjegla demokratsku kontrolu. Zato su oni podnijeli tako kasno svoj prijedlog. Oni ne žele čuti bilo kakve e, proteste, a mi protestiramo u, ovoj, e, u ovom odboru. E, prijedlog komisije se temelji na lažnim znanstvenim podacima koji su prilagođeni interesima industrije. Zato Europski parlament mora djelovati odmah. Europska komisija i dalje zanemaruje naše e, građanske inicijative, ali mora poslušati glasove više od milijun europskih građana koji su potpisali inicijativu koja traži zabranu glifosata. Prije par mjeseci smo pozvali Europsku komisiju da pobliže pogleda e, te dokumente iz Monsanta, ali komisija nije ništa učinila. S ovim prijedlogom komisija pokazuje da ona zanemaruje istinu, a mi želimo dokazati da nismo isti kao komisija. Hvala lijepa. Možda samo želim dodati nešto ovim argumentima, kao što ste zamolili. Naravno, bitno je da postoji jako velika rasprava e, u znanstvenim krugovima o kancerogenosti glifosata, ali ono što je bitno jest da mi znamo da je glifosat e, nešto što zaista ubija e, okoliš. Dakle, jer glifosat zapravo ima patent ko antibiotik, a to je dosta bitno. I u radu EFSE i EKE Eka zaključuje da je e, glifosat e, dugotrajno toksičan za e, život u vodi. I zato nije samo pitanje je li on kancerogen ili ne. Ono što možemo reći je da postoji mnogo sumnji vezanih za to, a tu već možemo primijeniti načelo predostrožnosti. Ali ako pogledamo koji je utjecaj na okoliš, na sisarce, na život u vodi, tu, su čak, tu se čak i Eka i EFSA slažu. I o tome trebamo ovdje razgovaramo ali ako neko, neki kažu da nema alternative za poljoprivrede, poljoprivrednike, možemo vam pokazati e, jedno istraživanje koje smo jučer e, dobili da, su, da postoje alternative, ali trebaju vremena da se e, tome prilagode. I zato u našem izvješću kažemo da da ne možete koristiti formalno nakon ove godine glifosat, međutim nudimo trogodišnje postupno ukidanje kako bi poljoprivrednici dok ga koriste mogu ga polako izbacivati. Dakle, i to je u našem stajalištu. Mi znamo da postoje alternative, ali dajemo im vremena. A sve što je u ovoj rezoluciji ima mnogo više smisla nego ono što predlaže komisija, a to je obnavljanje na te deset godina. I konačno, vezano za postupak komisije, želio bih postaviti pitanje. Zašto parlament nije odmah e, prijedlog e, komisije preuzeo, a ne reći meni da možemo to pogledati e, na internetskoj stranici. Dakle, to je poslano na vijeće, ali ne odmah i u parlament. I to je nešto što bi komisija trebala objasniti, jer to nam daje sada te kratke rokove i svi smo vrlo ljuti zbog toga, a posebno i vi kao predsjedateljica. Hvala. Now, uh, Mr. Pedicini on behalf of Hvala, zastupnik Pedićini. Grazie Presidente, mi allineo a quello che ha detto... Eh, Hvala vam na dovedu. Slažem se s ovim što je rekao kolega Eichhout. Mi ćemo se protiviti bilo kakvom bilo kakvoj vrsti odobrenja za ovu tvar. Koliko treba razgovarati o nekom tranzicijskom periodu za postizanje toga u redu, ali nećemo ići dalje od toga. Ne samo zbog svega što je već rečeno, zbog svega što je došlo na svjetlo dana, dakle ova slabost Europske komisije pred e, ovom velikom tvrtkom, tu je i nedostatak ovog načela predostrožnosti koji često tražimo od drugih ali tu je neadekvatnost naših e, sustava kontrole kada se govori o transparentnosti, kada se govori o potrebi znanstvenog dokaza, dakle koji treba doći do ovih sustava kontrole. Ja dolazim upravo iz jednog kraja u kojem se uzgaja žito i ono što se tamo može primijetiti je da kada se koristi glifosat da to omogućava proizvodnju metodama koje omogućavaju smanjenje cijena koje su toliko konkurentske da onda uništavaju naše male proizvođače koji ne mogu opstati na tržištu. Što smo tamo uspjeli vidjeti? Tisuće e, tvrtki koje su proizvodile dakle e, pšenicu za tjesteninu i tako dalje. Vidjeli smo da su one jednostavno stradale, nema ih zato što se potreba za testirinom nikad nije promijenila, ali smo počeli uvoziti pšenicu iz Kanade. To je dakle povezano s samim gospodarskim pitanjem i tako nešto više ne možemo dozvoliti. Hvala. Zastupnica Riz. Hvala gospođo predsjednice. Evo, nećemo ponavljati ono što su prethodno rekli kolege. Ja sam supotpisateljica i potpisujem ono što su oni rekli. Imamo znači rezoluciju parlamenta i odbora vezano uz glifozat i to deset dana nakon e, zajedničke, zajedničkog saslušanja s odborom Agri. Mi smo tijekom tri e, sata slušali argumente agencija, ništa nismo naučili. Oni su e, iznosili svoje argumente i oni su se isto tako e, suprotstavljali jedni drugima nakon toga, nakon e, toga političari moraju donijeti odluku. 25. odbor stručnjaka će odlučiti da li će se produžiti odobrenje ili ne. To e, naravno koincidira i sa našim e, glasom našeg parlamenta vezano uz ovu rezoluciju. Mogu reći da je ova rezolucija zbilja razumljiva. Mi govorimo o postepenom ukidanju upotrebe ove substance. A ono što komisija predlaže to je nemoguće u ovom kontekstu. Zašto? E, kako sada e, nastaviti kada E, nas tretiraju da smo radikali. Što se tiče prve točke, radi se o principu e, predostrošnosti. Da li je to sad nešto radikalno? Isto tako, Bart je govorio o tome phasing outu, znači postepenom e, ukidanju upotrebe. Da li je to radikalno? Isto tako imamo tri godine kako bismo pronašli alternativne koje su u ovom trenutku dosta skupe, ali te alternative su Uh, u pripremi, a poljoprivrednici nam uh, stalno nas kontaktiraju i telefoniraju, govore šta želite da ponovo idemo na uh, polja skupa sa tim substancama. E, mogu reći da su Francuska i Italija već najavile da će glasati negativno na odboru stručnjaka, a sada što se tiče sedme točke naše rezolucije, EFSI i EKI se moraju dati sredstva e, kako bi e, naručile zbilja uistinu neovisne znanstvene studije. To je nešto što je izuzetno potrebno. tu je jedan Izvjestitelj iz Sjene, Delej za EPP. Eh, hvala, gospođo predsjednice. Neću sad produžavati ovu raspravu. U ovom prigovoru imamo eh, vrlo interesantnih stvari, ali prije 18 mjeseci smo nešto slično eh, već izglasali. No, za mene jedna tema je izuzetno važna u ovom prigovoru, a radi se o činjenici da moramo poslati poruku, to smo već napravili prije 18 mjeseci i isto tako E, vas e, podsjećam na to da postoje dvije opcije ili e, ponovno produženje odobravanja ili povlačenja. Što se tiče ovog tri godine postepenog povlačenja, to mi nije ni u kojem slučaju prihvatljivo. Moramo zajedno raditi na zajedničkoj poziciji. Mi smo to napravili u našem klubu. Moram vam reći da smo govorili o tome da glifozat nije znači e, nešto što se može koristiti e, bez opasnosti. I kao što je rekla gospođa Ris, moramo biti ambiciozni, moramo imati što se tiče industrije potpuno neovisni i isto tako moramo dati sredstva svojim agencijama kako bismo nakon njihovih rezultata mi kao političari u potpuno neovisno mogli donijeti svoje stajalište. Yes, thank you very much. Um, I try not to take too much time, but I do feel that we need to take a little time to... Hvala. Moramo malo sagledati što je ono što radimo. Da evo nas još jednom u odboru razgovaramo o pitanju u vezi kojeg bi se odluka trebala donijeti na znanstvenoj osnovi. Ovo je za nas emocionalno pitanje I još jednom, članovi odbora e, ponavljaju mišljenja za koja nemaju dokaza. To su mišljenja. Mene brine ovo odbijanje odbora e, kojim odbija ove znanstvene dokaze. Ovdje se optužuje dakle, da je komisija izašla izvan svojih e, nadležnosti. Ne vidim dokaza da se to uopće dogodilo načelo predostrožnosti. To ne, ne znači da se ništa ne poduzima, to znači da se uzimaju u obzir posljedice vašeg djelovanja i da napravite proporcionalno dobru stvar i to je ono što mi sada radimo. Ne mislim da je fer reći da komisija nije uzela u obzir sve dostupne podatke i studije. Nakon saslušanja prošlog tjedna utvrdili smo da jesmo, da jesu. A ovo je primjer one situacije kada dvoje ljudi sluša istu stvar, a shvati nešto sasvim različito. To je nešto čemu moramo povesti računa. Ovo sada nefer i nerazumno tvrditi da Eka i EFSA nisu sagledale dokaze. Koliko ja znam, jesu, imale su dobre razloge zbog kojih su predložili ovu obnovu odobrenja na deset godina. Dakle, prijedlogu se govori o članku 4 koji nije u skladu sa direktivom o održivoj upotrebi. Općenito kada govorimo o integriranom, integriranoj upotrebi biocida, pretpostavlja da se da to općenito načelo pročitalo, jer inače u u suprotnom ne bi dobivali ovakve primjedbe. Imamo dakle rezoluciju, prijedlog rezolucije dakle od parlamenta da se ovo produži na sedam godina. Sada se spominje smanjenje na tri godine i to postupno ukidanje u roku tri godine. Mislim da, ćete na kraju, da će nam se smijati ukoliko zatražite ovakve stvari. Komisija bi trebala reagirati jer čini se ignoriraju želje europskih građana, dakle mm, niti donose se ovdje neki zaključci koji bi, koji bi tražili značajne promjene zakonodavstva koje bi utjecalo na način na koji proizvodimo hranu i to se bazira na nekakvoj online peticiji koju je potpisao niti jedan posto građana. Evo ja prvi prva među vama govorim za ovu rezoluciju, kaže zastupnica. Sorry? Nevertheless, try Molim vas ograničite sve vrijeme za intervenciju. Ja govorim tri minuta, a zastupnik Poc je govorio sedam. A dodala bih još nekoliko stvari. Htjela bih podržati zahtjev za neovisnom studijom sve dok su one u skladu sa važećim propisima i međunarodnim standardima i protokolima. Također se slažem da se treba osigurati testiranje i analiza dakle ostataka glifosatara. Rado bih da se time pozabave dakle nadležna tijela. ali ideja da postoji velika briga oko glifosata, to je nešto što se pokušava stvoriti. Članak 10 kojim se traži da se predlože prijelazne odredbe za e, eliminiranje glifosata iz poljoprivrede, te da se omoguće alternative koje donose dakle manje opasnosti. To je nešto čime direktno ulazimo u poljoprivrednu politiku. Izgleda da vas nije, ne zanimaju važeći propisi. Ovo je politička izjava. I opet na takve stvari gubimo vrijeme u odboru. Evo žao mi je što vam oduzimam vrijeme, ali vi ste izradili ovu rezoluciju i morate saslušati onoga ko se protivi. Dakle, ukratko postoje neki aspekti koje mogu podržati, ali Uglavnom se Uglavnom podržavam obnovu odobrenja za glifosat i nadam se da će država članice donijeti upravo tu odluku. Hvala vam. Ostali govornici imamo poprilično dug popis. Zastupnik Lize. Hvala. Pokušaš ovdje stvoriti jedan most. Kolegica Dele je već to spomenula. Mi eh, u EPP-u nećemo podržati ovaj tekst rezolucije. Smatramo da Europski parlament treba biti dosljedan. Tijekom ove godine usvojili smo jednu rezoluciju kojom se spominjalo odobrenje na sedam godina. Koliko je sada nešto izmijenjeno, onda je to stajalište EKE koje u vrijeme rezolucije nije postojalo i ona spominje vrlo ograničen rizik od e, glifosata. Znamo koja je politička realnost, iako milijuni tristo tisuća građana nisu značajna većina, jasno nam je što njih e, brine i moramo pronaći odgovor na njihovu brigu. Dakle, tri godine uz e, postupno odustajanje od ove tvari. To nam se čini u skladu s onim što je parlament već odlučio. Dakle, moramo sadržati svoga stajališta, jer za razliku od vijeća i brojnih država mi imamo stajalište. Deset godina nam ne odgovara. Do sad je prošla godina i pol dana, više nam ne odgovara ni ovih sedam godina. Možda se možemo dogovoriti oko pet. Mislim da je dobro biti strog. Ova obrada dakle, terena prije žetve se ne može prihvatiti. Doista je absurdno ubijati biljke kako bi se poboljšali usjevi. Trebalo bi sasvim eliminirati ovu praksu. Moramo vidjeti što možemo učiniti na osnovu onoga što smo već postigli prije godinu i pol dana i siguran sam da ćemo na osnovu toga moći dobiti veliku podršku i doista bih htio da nas sada komisija sasluša i da predstavi prijedlog koji će voditi računa o ovoj zabrinutosti koju izražava parlament. Ukoliko to napravi, konačno ćemo postići napredak. Sljedeći govornik. Hvala. Ja podržavam rezoluciju. To je iz različitih razloga. Dakle, imamo probleme koji zastupnica se požalila da nema prijevoda. Dakle, došlo je vrijeme da nas komisija sasluša. Imamo određene zabrinutosti vezane uz ovu temu. Već smo u prošlosti o tome govorili, to je rekao kolega Lize. Govorili smo o phase-outu, dakle postupna eliminacija. Međutim, komisija nas uopće nije slušala. I e, Jako me brine što se e, ova tvar može koristiti neposredno prije žetve. To je doista zabrinjavajuće. Nadam se evo da sada postoji većina koja će podržati ovu rezoluciju i nadam se da će nas komisija saslušati. Hvala, zastupnica Meissner. Hvala. Kao što je rekla Kolegica Gerling, mislim da je važno djelovati na osnovu znanstvenih dokaza. Dakako, ovi koji, koje financiramo Monsanto izazivaju neke sumnje, ali postoje studije ne samo EFSE, već i jedne njemačke agencije koja se bavi procjenom rizika od eh, raka. To je neovisna studija i ja doista inzistiram na tom pitanju. Važno uzeti u obzir moguću kancerogenost eh, kada se govori o odgovarajućoj upotrebi, zaključilo se da to ne predstavlja rizik, ali valjalo bi pogledati, evaluirati rizike za građane i dugoročno treba pronaći alternativu. Ali javila sam se za riječ da bih rekao nešto što često zaboravljamo. Ovdje je riječ samo o poljoprivredi tu je i pitanje željezničkog prometa. I željeznica koristi ovaj prijedlog da bi uklonila korov. SNCF je već pronašla alternativnu tvar, ali koja je daleko otrovnija ukoliko se s njome ne postupa u skladu sa uputama. Mislim da je to krivi put. U području Hanovera, odakle ja dolazim, naš ministar poljoprivrede iz Zelenih je zabranio ovaj proizvod, e, zabranjeno korištenje ovih proizvoda, to je dovelo do ekstremnog rasta korova i ugrozilo je željeznički promet. Mi želimo da željeznica također štiti okoliš, da je željeznica sigurna. Ja sam razgovarala sa ljudima iz tog sektora i zamolila ih da izađu pred javnosti, kažu koje su njihova iskustva. Oni su jednostavno rekli da se ne žele da ne žele da ih drugi upliču u ovu kampanju protiv glifosata ali evo kontaktirala me željeznica iz moje regije i evo želim reći da ovdje nije samo riječ o poljoprivredi, već i o ovom sektoru prometa kojem je također potrebno vrijeme za prilagodbu. Zastupnica Grostet. Biti ću vrlo kratka, mnogo toga smo čuli. U ovom trenutku nam je teško steći e, mišljenje, čujemo različita mišljenja, nakon e, saslušanja smo bili još zbunjeniji nego prije. Što se tiče e, znači potencijalnih rizika, kako je to objavio CIRK, trebamo ipak e, reći da kad radimo o agencijama kanadske, japanske, ne, e, švicarske, njemačke, novozelandske, australske agencije, znači imamo različite zaključke vezano uz ovu tvar. Zbog toga mi svi tražimo neovisne studije no, da li to zbilja postoji? Moram reći da s obje strane možemo imati sumnje. Ja bih željela, kao što je rekao Peter Lize, da se osniva na uvjetima e, oko kojih smo se već složili 2016. godine. Hvala. Gospođa Hazenkamp. Hvala. Europski parlament danas još u, e, ima još jednu mogućnost da odgovori na zabrinosti 1,3 milijuna građana da e, spriječi upotrebu glifozata. Komisija ne sluša svoje građane i također ne sluša ni ono što ima parlament za reći. Komisija sluša prije svega Monsanto, proizvođača ovog otvora E, tijekom 1,5 e, prethodne godine ništa se nije promijenilo, no Prošli tjedan smo imali saslušanje u ovom domu vezano uz Monsanto dokumente i sada znamo da e, Monsanto neće prijezati pred bilo kakvim mjerama kako bi također proizveo i studije u kojem se nalaže E, nalaze lažni podaci. Glifozat je opasan za ljude, za e, životinje, ima štetan utjecaj na prirodu i zato mora nestati. Mislim da tri godine je dovoljno za poljoprivredne i građane da znači prilagode svoju upotrebu. Gospodin Omarže, Neću ponavljati ono što je se već čulo, no stalno se govori o tome da Europski e, parlament odlučuje, mi ne odlučujemo, nego dajemo svoje mišljenje o, o važnoj temi koja zabrinjava 1,3 milijuna europskih građana. To predstavlja problem za europsku demokraciju. To izuzetno važno pitanje za zdravlje no, isto tako to važno pitanje znači povezanosti europskih institucija i isto tako industrijskih lobija i u okviru toga se demokracija dovodi u pitanje i nad njom se vrši nasilje. Došlo je vrijeme da Europski parlament više e, se ne boji lobija jer svi ćemo onda biti odgovorni za ono što će vjerojatno biti najveći sanitarni skandal u Europi. Hvala. Hvala. Sada dajem riječ komisiji. E, imamo ravnatelja Julikara. Izvolite. Hvala gospođo predsjednice, hvala što ste nam e, dali mogućnost da iznesemo svoje mišljenje vezano uz e, tekst ovog prigovora te ovih snažnih komentara koje smo čuli ovdje. Moramo svi govoriti o istoj stvari u znači sedmom mjesecu 2017. godine državima članica komisija znači predložila im provedbeni akt Radi se znači o zakonodavnom aktu kojeg, se e, složio ovaj dom vezano uz odobrenje tvari glifozata za e, ponovno odobrenje na tržištu za 10 godina. Imali smo isto tako i petdeset e, raspravu u državama članica. To u tom trenutku nismo imali dokument koji je poslan niti državama članicama, niti vijeću, niti Europskom parlamentu nego možemo reći da ovaj dokument u svakom slučaju bio stavljen na raspolaganje institucijama i to kroz proceduru odbora na ispravan način. Imali smo također i specifični website e, koji je sadržavao sve prijedloge i imali smo zbilja vrlo transparentnu proceduru ovaj prijedlog za od, e, znači obnavljanje odobrenja za glipozace e, osniva na zaključima Znači, e, nakon znanstvene procjene vezano e, uz ovu substancu na europskoj razini, a imali smo također i vrlo stroge kriterije u okviru zakonodavstva Europske unije o pesticidima. Isto tako komisija je uzela u obzir e, procjenu EKE što se tiče klasifikacije glifozata kako bi se odgovorilo na zabrinutosti što se tiče mogućeg kancerogenosti ove tvari. Znači imamo to, e, znači tu studiju 2016. godine kad je Europski parlament glasao o e, rezoluciji što se tiče ponovnog odobrenja na sljedećih sedam godina i tada nismo imali klasifikaciju substance kao kancerogene. Ono što mi želimo podcrtati da je ova procedura za odobrenje u skladu sa procedurama i zahtjevima što se tiče proizvodnje podataka, posebno što se tiče e, podataka koje daje e, podnositelj zahtjeva, to isto tako u različitom, e, različitim aktima u okviru europskog zakonodavstva oko kojeg se složio i parlament. Čuli smo e, optužbe da komisija ne sluša. Mogu reći da e, ova odluka uzima u obzir isto tako i druge e, odluke vezano uz ovu odlugu iz travnja 2016. o produženju odobrenja za sedam godinu. Imali smo isto tako odlu, e, i e, akt komisije, dokument komisije od desetog. Znači, u skladu sa svim ovim što smo već čuli, komisija predlaže deset godina, a ne standardno period od petnaest godina kako je to u uobičajeno za produljenje odobrenja. Što se tiče nekih e, stvari koje stoje u rezoluciji, mogu reći da imamo zbilja, da smo imali zbilja e, dubinsku analizu svih informacija i da u tom smislu se e, ne smatra da se glifozat e, treba klasificirati kao e, kancerogen. To je znači bio jasan zaključak i EKE i isto tako EFSA i to je podržano od država članica. Kao što kažem, imamo znanstvene podatke, imamo znanstvene članke ne možemo e, sada ovdje govoriti o svemu tome, ali u svakom slučaju dubinsk analiza, znanstvena analiza je provedena. Što se tiče mišljenja dvije europske agencije koje, je pod, koje su pod vašim nadzorom, znači da se glifozat ne treba klasificirati kao kancerogena tvar, e, se dijeli sa mnogim regulatornim tijelima unutar i izvan e, Europske unije, govorimo o tijelima u Austriji, e, u Australiji, Kanadi, Novom Zelandu i tako dalje. Isto tako želim želim e, reći da jedno tijela Svjetske zdravstvene organizacije koje se bavi ovim pitanjima, znači e, znači u okviru zajedničkog sastanka Svjetske zdravstvene organizacije fao da smo tamo imali isti zaključak. Znači radi se o tijelu Svjetske zdravstvene organizacije. u zaključku e, mogu reći da u ovom trenutku imamo zadovoljavajući odgovor na pitanje da li glifozat e, je kancerogen za ljude. Što se tiče nevladinih organizacija, on dovodi se u pitanje, znači znanstvene studije koje se provode u Europskoj uniji. Mogu reći da e, sve to je Europska unija i komisija uzela vrlo ozbiljno i mi smo tražili konstantno od jedne i druge agencije da provode istrage isto tako odgovore na ove izjave. Moram reći da smo mi u tom smislu našu odgovornost uzeli vrlo ozbiljno. E, možete vidjeti da su europske agencije objavile izjave, no isto tako i e, Njemački institut za procjenu rizika kako bi se znači transparentno pokazalo koji je ta proces procjene na nivou Europske unije što se tiče e, odobrenja za glifozat. Što se tiče ovih izjava i optužbi, možemo reći da je na to odgovoreno na jasan i transparentan način i da su neovisne e, europske agencije odgovorile na ispravan način. Komisija smatra da e, prijedlog državama članicama se osniva na e, znanstvenim e, dokazima. I to je znači podcrtano od strane stručnjaka država članica i ne treba se uzeti u, dovoditi u pitanje ove zaključke što se tiče procjene djelovanja tvari glifozata na europskoj razini mogu reći da što se tiče naših provedbenih ovlasti mi e, se njih striktno pridržavamo. Imamo isto tako pitanja kojima se možemo pozabaviti, na primjer transparentnosti. Mi smatramo da sadašnji sustav kako je osmišljen u okviru e, dva suza zakonodavstva daje jasan i transparentan okvir i dovoljno informacija. No, što se tiče ovog e, načela i pojma transparentnosti, u ovom trenutku u medicinskim agencijama i isto tako okolišnim agencijama smo vidjeli da se taj pojam razvija. Imamo e, također i e, procjene učinka koje se provode vezano uz zakonodavstvo što se tiče sigurnosti hrane i znači sredstva za zaštitu bilja. Evo, vrlo brzo ću završiti. Imali smo specifično pitanje, konkretno pitanje da li e, komisija predlaže tih deset godina pod e, zapravo prijetnjom kompanija i to pravne prijetnje? Ne, to je zbog zbilja jasnih e, znanstvenih rezultata. Mi smo u svakom slučaju uzeli u obzir i zabrinutosti i ovog doma i europskih građana i to nas je navelo na to da predložimo ovaj period od 10 godina. Neću e, izreći e, stajalište snažnih izjava kojim se dovodi u pitanje naš zakonodavni EU e, okvir Mislim da ne smijemo sad biti e, toliko zgroženi radom tih tijela budući da oni se pridržavaju svih zakonodavnih procedura u donoženju zakonodavnih akata. Što se tiče ovog e, prijedloga za rezoluciju, mi ne možemo to podržati, nema nikakvih temelja za to i isto tako moram reći da nacrt prijedloga za rezoluciju sadrži argumente koji isto tako mogu urušiti e, povjerenje u sustav i Europske unije i neovisnih agencija koje su pokazale da rade na ispravan način u mnogim drugim dosjejima e, gdje su e, ova načela poslužila na najbolji način. Hvala. Hvala, time ćemo se pozabaviti malo kasnije. Sad e, trebamo znači e, uzeti u obzir tri prijedloga za rezolucije. Radi se o prigovorima. Budući da nam nedostaje vremena, onda ću nametnuti i odrediti jednu minutu. Oprostite, gospođo predsjednice, Oprostite što vas prekidam, imamo glasanje koje je predviđeno u određeni sat. Nakon toga svi imamo e, angažmane i obaveze. Moramo se pridržavati rokova za glasanje. E, moram vam reći da se moram, da e, smo predvidjeli da se o tim e, prigovorima glasa, ako se bez, slažete da o tim prigovorima raspravljamo, glasamo bez rasprave, onda možemo to prihvatiti. Već u više navrata smo čuli argumente i razgovarali o toj temi. Tko se slaže s tim da se glasa o prigovorima što se tiče GMO-a, ali bez, e, bez rasprave? Tko se slaže s tim? U redu, tko je protiv? Suzdržani? Onda se slažemo i možemo krenuti odmah na glasanje. Hvala vam na ovoj sugestiji, gospođo Grostet i kolegama na podršci. Okay, so everyone has its uh, voting cards and uh, is prepared. Imaju li svi svoje glasačke kartice? Jeste spremni? Onda prvi glas je vezano uz prigovor što se tiče glifozata. Elektronički glasanje je otvoreno. And the vote is closed. Glasanje je zatvoreno. I usvojeno. Sad glasamo o prigovoru. vezano uz odobrenje e, za proizvode koji koriste e, GMO, e, znači genetski modificiranu soju, tko je za elektronički, glasanje je otvoreno, tko je za, Tko je protiv? Suzdržani? Glasanje je zatvoreno. Usvojeno. Sad glasamo Molim vas da za malo tišine. Znači imamo prigovor vezan uz odobrenje za proizvode koji koriste, znači E, GMO uljenu repicu MON 88302. Glasanje je otvoreno. Glasanje je zatvoreno. Usvojeno. Imamo sljedeći prigovor vezano uz odobrenje proizvoda koji koriste genetsko, genetski modificirani kukuruz 1507. Glasanje je otvoreno. Glasanje je zatvoreno. I usvojeno. On uh,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 protiv, suzdržani, odbijeno. Amandman 4 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 5 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 6 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 7 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 8 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 9 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 10 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 11 za, protiv, suzdržani, odbijeno. Elektronično, elektroničko završno glasanje, glasanje je otvoreno. Glasanje je zatvoreno i odbijeno. Gospodin Meli, gospođa Meli, ispričavam se. Da, gospođo predsjednice, zahvaljujem svima koji su pozitivno glasali za ovaj predmet što se tiče po drugi put naš odbor neće davati svoje mišljenje što se tiče vrlo ključnog sadržaja. Mislim da bi bilo e, dobro da uzmemo u obzir e, sanitarnu katastrofu koja se e, znači već najavljuje u Europi, znači tim kanceroganim tvarima, isto onako kako smo raspravljali o glifozatu. Hvala. Thank you. Now we move... Hvala. Sad idemo na sljedeće glasovanje. O nacrtu mišljenja vezano za perspektivama i izazovima za poljoprivredni sektor Europske unije Izvjestiteljica, gospođa Dornano, imate riječ. Hvala, gospođo predsjednice. Ja želim službeno zahvaliti, zatražiti RCV što se tiče amandmana 29, 58 i tako dalje. So for this request to eh, Ako da to bude eh, prihvaćeno, trebate potporu četvrtine članova, to znači 14, ko podržava njezin prijedlog. Gospođa Dornano, možda će mogli elektronički glasovati. Ko podupire zahtjev gospođe Dornano? The vote is uh, closed. Zatvaram glasovanje. is e, prijedlog je odbijen. Ah, it's agreed because you... A ne, prihvaćen je. Zato što ste imali 18 e, ljudi koje je glasovalo, ja sam gledala na većinu. Prvi amandman je amandman broj 1, koji je za, protiv, suzdržani, usvojen. Amandman treći za, protiv, suzdržani odbijen. Amandman osam, za, protiv, suzdržani odbijen. Devet, za, protiv. Alde niste dignuli ruku. Amandman devet, ponovno. Ko je za? Protiv suzdržani, moramo provjeriti elektroničkim putem. It Zatvaram glasovanje. i e, usvojenje. Ovo je zaista bilo malo zbunjujuće svojim amandmanom. Vidjela sam su mnogi protiv. E, amandman 10. tko je za? Protiv? Suzdržani usvojen. 11. Za? Protiv? Suzdržani? Moramo provjeriti. The vote is open and the vote is closed. Zatvaram glasovanje. Usvojen je. 12. Za? Protiv? Suzdržani? Odbijen. 13 za, protiv, suzdržani, usvojen. Amandman 14 za, protiv, suzdržani, usvojen. Amandman 15 za, protiv, suzdržani, usvojen. 16 za, protiv, suzdržani, usvojen. 17 za, protiv, suzdržani, usvojen. 18, 18 za, protiv, suzdržani, usvojen. 19 za, protiv, suzdržani, usvojen. Amandman 24. Za, protiv, suzdržani, usvojen. Amandman 25. za, protiv, suzdržani, usvojen. 26 za, protiv, suzdržani, Još jednom niste digli ruku. 26 za. E, protiv e, suzdržani usvojen. 36 za. Protiv suzdržani. Moramo provjeriti ovaj amandman. The vote is open. And the vote is clear. Zatvoram glasovanje. Usvojenje. To znači da neki od amandmana se ne razmatraju. Dakle, krećemo na amandman 28. Ovdje smo imali e, odobrenje ovakvog e, elektroničkog glasovanja. Otvaram glasovanje. And the vote is closed. Zatvaram glasovanje. Usvojenje. Amandman 37. za, protiv, Amandman 37 još jednom za, protiv, suzdržani, usvojen. Amandman 38 za, protiv, suzdržani, usvojen. Amandman 39 za, protiv, suzdržani, usvojen. 40, amandman 40, ko je za, protiv, suzdržani, suz, e, e, usvojen. 41 za, protiv, suzdržani, usvojen. 42 za, protiv, suzdržani, odbijen. 43 za, protiv, suzdržani, usvojen. Amandman 44 za, protiv, suzdržani, odbijen. Pokušamo ponovno. Amandman 44 za, protiv, suzdržani, Odbijen. Amandman 45. za. Protiv. Suzdržani. Usvojen. 46. Za. Protiv. Suzdržani. Provjerit ćemo elektroničkim putem. Otvaram glasovanje. And it's closed. Zatvaram glasovanje. Usvojen. Amandman 47. Za? Protiv? Suzdržani? Usvojen. Ne, 52. Želite li još jednom provjeriti 47? Idemo provjeriti 47. Otvaram glasovanje. Thank you very Hvala. Zatvaram. Dakle, usvojenje. 47. amandman. Amandman 52. Ko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojen. 53 za? Protiv? Suzdržani? Moramo provjeriti amandman 53. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvojenje. Amandman 54. Dakle, radi se po imeničnom glasovanju. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbijen Amanon 59 za, protiv, suzdržani, odbijen. 60. za, protiv, suzdržani, usvojen. 61 za, protiv, suzdržani, usvojen. 62 za, protiv, suzdržani, odbijen. 63 za, protiv, suzdržani, usvojen. 64 za, protiv, suzdržani, Provjerit ćemo još jednom amandman 64. Otvaram glasovanje. I zatvaram glasovanje. Usvojenje. Amandman 68. za, protiv, suzdržani, usvojen. Amandman 69. za, protiv, suzdržani, usvojen. Ili provjerit ćemo još jednom. 69. otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvojenje. Amandman 70. za. Protiv. Suzdržani. Usvojen. 71 za. Protiv. Suzdržani. Usvojen. 72 za. Protiv. Suzdržani. Usvojen. 73 za. Protiv. Suzdržani. Odbijen. Provjerit ćemo još jednom. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbijan je. 74 za, protiv, suzdržani, usvojen. 76 za. Ne, ne, o njemu se ne razmatra. E, idemo sada na amandman 75 za, protiv, suzdržani, Provjerit ćemo amandman 75. Zatvaram glasovanje. Usvojen. 77. Ko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojen. Amandman 78. Za? Protiv? Suzdržani? Usvojen. 79. Za? Protiv? Suzdržani? Odbijen. 80 za, protiv, suzdržani, usvojen. 81 za, protiv, suzdržani, odbijen. 82 za, protiv, suzdržani, odbijen. 83 za, protiv, suzdržani, usvojen. 91. Krećemo na amandman 91. Za, protiv, suzdržani, suzdržani, usvojen. 92 je poimenično glasovanje, otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvojenje. 93 za, protiv, suzdržani, usvojen. 94 za, protiv, suzdržani, usvojen. 95 za, protiv, suzdržani, usvojen. 98 za, protiv, suzdržani, odbijen. 99 za, protiv, suzdržani, odbijen. Nisam vidjela EPP. A, dosta je to važno. Još jednom, amandman 99. Ko je za? Hvala, protiv. Suzdržani, Provjerit ćemo. Još uvijek nisam sigurna. Otvoram glasovanje. Zatvoram glasovanje. Usvojen je. Amandman 100. Ko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojen. 101. Za? Protiv? Suzdržani? Usvojen. 102. Za? Protiv? Suzdržani? Usvojen. 104 za, protiv, suzdržani, odbijen. 105 za, protiv, suzdržani, odbijen. Moramo provjeriti još jednom. Otvaram elektroničko glasovanje. And it is uh, Zatvaram glasovanje. Usvojenje. Idemo sada na 109. Tko je za? Protiv? Suzdržani usvojen. 110 za. Protiv? Suzdržani usvojen. 111 za. Protiv? Suzdržani usvojen. I konečno konačno elektroničko glasovanje. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. I usvojen je. Ne, završili smo s glasovanjem, to je dobra vijest, zahvaljujem na suradnji. Ok. Dobro, ja bih pozvala one koje su zainteresirani za našu sljedeću temu da sjednu. Započet ćemo raspravu. Dakle, naša neč, sljedeća točka je razmjena e, mišljenja s komisijom vezano za razvoje između e, i i korsije i komisije. Pozvali smo iz komisije Dakle, pozvali smo komisiju da raspravlja o ovoj temi. imamo ovdje gospodina Petra Visa. On je savjetnik glavnom direktoru glavne uprave MUF. Imate deset minuta riječ, izvolite. Thank Hvala vam, gospođo predsjedateljice, što ste nam dali mogućnost da damo najbolje e, informacije e, vezane za prebijanje e, i smanjenje ugljika za međunarodnu avijaciju koja koristi akronim Korsija. E, ako mi dopustite, želio bih i ukratko dati sažetak ishoda jedne konferencije ICAO-a koji se održao prošlog tjedna u Meksiku o e, održivim gorivima za zrakoplovstvo. Korsija će biti provedena putem e, standarda i preporučenih praksi ICAO-a ili takozvani SARPovi, kako se oni zovu. Razvoj Korsije E, je u tijeku i neće biti završen do lipnja 2018. E, godine, a e, SAPS će, će, ući, će stupiti na snagu kao i dodatne informacije od početka 2019. godine. Države još uvijek mogu dobrovoljno sudjelovati u Korsi do lipnja 2020. a svake godine nakon toga do obvezne faze koja započinje 2027. godine. Od e, kraja prošlog rujna 72 države e, koje su predstavljale 80,7% međunarodnih aktivnosti u zrakoplovstvu je najavilo svoju, e, svoju namjeru da sudjeluju u korsi od samog početka. To je zapravo puno bolji obuhvat nego što bi to bio slučaj da, da se postigao sporazum oko obvezne provedbe, postupne obvezne provedbe. E, Europski parlament e, e, je dao potporu da se produži takozvani stopping the clock, tako da se produži isključenje letova iz trećih zemalja iz EU ETS-a u daljem razdoblju, a to će omogućiti daljnje rasprave o korsi unutar ICAO-a. E, Europa je željela jedan mehanizam, globalni mehanizam e, temelja na tržištu dulje nego druge države. Europa je e, se trudila kako bi zadržila integritet vezan za zaštitu okoliša Korsija. Korsija predstavlja najbolju šansu da imamo takav globalni mehanizam na temelju tržišta kako bi nadopunili druge mjere koje je poduzeo međunarodni sektor civilnog zrakoplovstva kako bi smanjio emisije kao sektor izvan nacionalnih e, e, doprinosa utvrđenih na nacionalnoj razini iz e, Pariškog sporazuma, važno je da, da civilno zrakoplovstvo dostigne ovaj cilj od 1,5 stupnjeva i 2 stupnja temperature Pariškog sporazuma do kraja stoljeća Međunarodni sektor civilnog zrakoplovstva zna što se od njega očekuje. Od svog sastanka od 11. do 15. rujna 2017. upravljački odbor odbora eh, ICAO-a o zrakoplovstvu i zaštiti okolišta, KEP, sporazumio se da se eh, eh, preporuči vijeću icao da donese jedan paket za Korsiju koji se sastoji od nacrta SARS-a, e, ima isto tako informacije, dokumentaciju i e, određeni tehnički priručnik. CAEP je zapravo e, savjetodavno tijelo Vijeća i a a ja predstavljam u ime Europske unije CAEP, a iako Europska unija iako je Europska unija promatrač, a ne punopravni član, mi e, i dalje dajemo input e, njihovim odlukama. U mišljenju europskih država paket Korsija predstavlja zadovoljavajući paket. Posebna pozornost e, je posvećena europskim pregovorima o integritetu emisija i kriterijima održivosti za alternativna goriva. Isto tako postoje tri E, tri e, stupa e, održivosti, ekonomski, socijalni i okolišni stup. Prije nego što i kao i dalje odlučuje da biti će dan input vijeću od strane još dva tijela. Dakle, to je savjetodavna skupina Korsije i, i kao, kao povjerenstvo o zrakoplovstvu. E, sljedeći put će se Vijeće iko susresti 30. lipnja do 17. studenog 2017. i očekuje se da će odlučiti o paketu Korsije koji će onda biti poslan državama članicama da se očituju. E, konačno e, donošenje e, će se dogoditi u lipnju 2018. a dodatne informacije će stupiti na snagu na početku 2019. godine. Tijekom 2018. zrakoplovni operateri i prevoznici morat će podnijeti planove koji će, u kojima će opisati kako će pratiti korištenje goriva, a 2019. i 2020. sve države koje su uključene u civilno zrakoplovstvo morat će osigurati da, e, da operateri e, prate i izvješćuju o svojim emisijama u međunarodnom zrakoplovstvu. To je vrlo kratki e, rok E, i postoje zemlje koje možda ne, nemaju to znanje i kapacitete koje trebaju imati. To spominjem kako bih e, E, naglasio e, globalni, e, globalni napor koji trebaju učiniti čak i države koje nisu odabrale da budu u tom dobrovoljnoj, u toj dobrovoljnoj fazi tog programa. Također tehnički stručnjaci će se opet sastati u Braziliji sljedećeg tjedna kako bi dalje razgovarali o tehničkim detaljima koji ne moraju biti uključeni u sam Korsija paket, ali koji će biti poti za praktičnu provedbu Korsije. Takav dakle, rad će se koncentrirati na funkcije registra, na pojednostavljeni instrument za praćenje i izvještavanje za male zagađivače i e, dalji rad e, u smislu održivih e, goriva za zrakoplovstvo. Uglavnom ćemo se usredotočiti na provedbu, a ne na sam dizajn instrumenta. Treba i dalje rafinirati, odnosno uskladiti neke instrumente. E, također moramo reći da će se Korsija razvijati tijekom vremena e, nakon e, redovitih revizija, a prva takva revizija će se održati 2022. godine. I konačno, gospođa predsjedateljice, u Mexico Cityu prošlog tjedna održala se druga konferencija ICAO o alternativnim gorivima za zrakoplovstvo i donesena je deklaracija koja uključuje da konferencija prepoznaje da održivost e, alternativnih e, zrakoplovnih goriva je od ključnog značenja za e, smanjenje emisija CO2. E, to osiguravaju kriteriji održivosti, e, isto tako i održiva goriva za zrakoplovstvo koja sada razmatra i kao. Konferencija nije validirala kvantitativne ciljeve za budućnost e, održivih goriva za zrakoplovstvo, međutim prepoznaje se da treba učiniti više i da održiva goriva imaju značajni potencijal da doprinosu smanjenju emisija iz međunarodnog zrakoplovstva. Postignuća nedavnih mjeseci su da su postavila održivost e, takvih goriva u središte budućih aktivnosti međunarodnog e, sektora za zaklopovstva. Zahvaljujem na e, pozornosti. Rado ću odgovoriti na sva pitanja koja vaši zastupnici ili članovi odbora mogu postaviti. Hvala vam, zastupnica Gerling. Um, Hvala vam na ovim podacima nekoliko pitanja. Svima je jasna važnost korsije, mislim da se to podrazumijeva, neću govoriti o tome. Imam nekoliko pitanja, ali možda ćete pomisliti da trebam znati te odgovore. Pitanje o preporukama, dakle, KAEPA, to je dakle savjetodavno tijelo, zašto te odluke, odnosno preporuke nisu javne, brine nas transparentnost, naročito u tom savjetodavnom tijelu. Znam da će prije rasprave 30. listopada one biti objavljene na web stranici, ali jesu li one dostupne već sada? Jasno ste istaknuli da kao predstavnik Europske unije u Kajpu e da se vi bavite integritetom okoliša. U kakvom su odnosu, dakle, prema tome te preporuke? Želi bismo znati što se još mora učiniti. Dakle, zanima nas dokle smo točno stigli i koliko još toga se mora učiniti. I još jedno pitanje. 2019. i 2020. započinje primjena MRV-a. Rekli ste da je to problem za sve zrakoplovne tvrtke i za one koji nisu u pilot fazi. Dakle, tvrtke koje nisu u pilot fazi, ali jesu članice i a trebaju usvojiti postupke MRV-a, dakle tijekom pilot faze, bilo da su one dijelom te faze ili ne. Zastupnik Lize, hvala vam. Hvala vam na informacijama. Čestita Julie Gerling na ovom dogovoru Stop the Clock koji je postignut jučer. Nisam 100% zadovoljan rezultatom, ali mislim da smo morali postići dakle kompromis o tom pitanju. Htjeli smo pokazati dobru volju i kao istovremeno izvršiti potreban pritisak govorim o primjeni dakle, sustava ETS-a i na treće zemlje. Htio bih čuti koje su smjernice komisije za nastavak pregovora. Naime, zanima nas e, kvaliteta dakle, ovog prebijanja dakle, ugljika I sada moramo biti oprezni, dakle da se ne bismo ponovo suočili sa ovim problemom u budućnosti. Imamo situaciju u kojoj predstavnici zrakoplovne industrije kažu, ba nećemo valjda sada morati saditi stabla A vidimo da to uvijek nađe mjesta u medijima i to je recimo dio ovog sustava prebijanja i to je nešto se traži od nas, ali koliko je to realistično? I ono čime sam bio pozitivno iznenađen jest da će u jednom trenutku zrakoplovni sektor biti upravo najveći problem kada je riječ o zaštiti okoliša. Mali smo, nadamo su čuli viziju, dakle, ljudi iz IKAVA koji su govorili o dugoročnim predviđanjima za sektor zrakoplovstva, dakle, nove tehnologije korištenje obnovljivih izvora, ali to također znači i korištenje alternativnih goriva, to je povezano sa e, dakle, inicijativom kolege Basa Eikauta. Važno je predvidjeti količine dakle, za zrakoplovstvo, njima je to potrebno ukoliko dugoročno žele biti neutralni u pogledu emisija. Prijedlog Basa to je dosta dobar, ali me zanima je li komisija spremna prihvatiti taj prijedlog, jer njihov trenutni dokument ne predviđa uopće poticaje za dakle količine alternativnih goriva koje bi bile dostupne e, zrakoplovnom sektoru. Zastupnica Meissner, hvala vam. Ja sam uvjerena da će Korsija e, biti veliki uspjeh i da ćemo uspjeti postići ciljeve koji proizlaze iz e, Pariškog sporazuma. To traži od svih da međusobno surađuju. Međutim, imamo situaciju u kojoj se razvijaju nova goriva za zrakoplove. Tu su također i zrakoplovi koji su lakši nego oni koje trenutno imamo. Dakle, na mnogo načina se možemo prilagoditi. Ja imam pitanje za predstavnika komisije. Vi ste spomenuli alternativna goriva koja je u lobilnosti s tim u vezi doista je važno da primjerice električna energija dolazi iz obnovljivih izvora, potom su tu nove generacije alternativnih goriva, ali i dalje ne znamo e, brojne elemente vezane uz tu priču. Hvala vam, zastupnica Dali. Um, Hvala. Hvala gospodinu Visu na ovom izvješću. Doista sjajan posao odrađen vezan uz stop the clock. Ovo se šalje dobre signale i kao, ali svi sektori se moraju pokrenuti. To smo već sto puta rekli ovdje u odboru, naročito u kontekstu Pariškog sporazuma. Mi govorimo da to traži djelovanje u svim sektorima i od svih dionika. Oni svi trebaju smanjiti emisiju stakleničkih plinova. I parlament je rekao da je u i ovaj sektor i to više puta, to je spomenuo i sam i kao. I sada je vrijeme da oni dokažu da su proaktivni dionik, da će poduzeti odgovarajuće mjere, mjere koje industrija može provoditi, te da će napraviti pozitivnu razliku. I ovdje imam pitanje za komisiju. Dobro da slušamo o mjerama koje će kao poduzeti, ali kako se možemo osigurati da će ono što dobivamo iz ICAO znači da se zrakoplovstvo razvija na održiv način, da smanjuje svoj ekološki otisak i da sudjeluje u svjetskoj borbi protiv klimatskih promjena. Dakle, sva prebijanja u tom sektoru moraju biti vjerodostojna i moraju doista napraviti razliku i rado bih čula komisiji komentar o ovome. Također zanima me njihov komentar vezan uz i kao i bio goriva. Oni spominju 2% do 2025. Bilo bi dobro čuti e, stajalište komisije o ovom pitanju. Hvala, došli smo do kraja popisa govornika. Želi li se još netko javiti za riječ? da se vraćamo predstavniku komisije da zaključi raspravu. Hvala. Hvala svima na pitanjima. Ja ću doista pokušati odgovoriti na sva. Pitanje Julie Gerling. Dakle, su li ovi dokumenti preporuke javni? Nisu. Skype, kao što zna zastupnica koja je posjetila Montreal više puta, zna da mi dajemo stručni savjet vijeću, ali rasprave i dokumenti nisu javno dostupni. Međutim, u Kajpu se nalaze predstavnici država, i dionika, dakle i nevladenih organizacija, industrije. Imamo tu eh, različite, dakle, sudionike. Kada će materijali postati dostupni? Kada se usvoji SARP, dakle sredinom 2018. To je tada prekasno za operatere i za države da se pripreme za sve obaveze koje proizlaze iz e, ovih dokumenata. Dakle, kao traži sad način kako omogućiti da, ove, da, da ovi dokumenti budu ranije objavljeni, ali ne znam kada će se to dogoditi. Što se tiče ovog integriteta vezanog uz okoli, što su spomenuli brojni zastupnici, jedno od pitanja vezanog uz prebijanje jest da se smanjenje emisije ne traži samo u zrakoplovnom sektoru, već u projektima na tlu u drugim sektorima. Tako dakle, važno da tu kriteriji budu čvrsti. Oni to jesu u ovim dokumentima koji će se usvojiti. Tu su uključeni aspekti kao što su čvrsta metodologija za izračun smanjenja emisija u pojedinom projektu znamo koji je radio na ovom mehanizmu Clean Development iz protokola u Kyoto i to je doista u centru te formule, dakle koliko jedinica generiraju ti projekti za smanjenje. Tu je dodatnost. Projekt to nije ukoliko ne sadržava poticaje za prebijanje. Potom je tu primjerice kriterij sljedivosti, dakle sve se e, jedinice moraju moći identificirati, pratiti kako bismo se osigurali da se ne koriste dva put, dakle dvostruko brojanje, odnosno sprječavanje istog je jedno, jedan od osnovnih kriterija. Dakle, to su stvari koje upravo pojačavaju ovaj naš integritet glede okoliša u ovim mjerama. Kolegica Meissner. Koliko je to relevantno, dakle, kada govorimo o alternativnim gorivima, dakle, koristi se mješavina i to će dovesti do smanjenja emisija. Postoje formule koje govore kako će se to napraviti poticaj za zrakoplovnu industriju da pokušava da koristiti tu vrstu goriva u svom poslu. Dakle, ukoliko je to gorivo održivo, onda to ispunjenje, dakle, kriterija održivosti, to se opet povezano sa ovim integritetom glede zaštite okoliša. kriterijima je i minimalno smanjenje emisije stakleničkih plinova u gorivima. Potom e, socijalni kriteriji i tako dalje. Potom još jedno pitanje zastupnika Lizea, dakle, koja, koji su projekti usvojeni? U Korsi nisu predviđene, dakle, ove crne ili bijele liste projekata. Projekti moraju ispuniti kriterije. Jedino programi koji ispunjavaju kriterije će stvarati kredite koji se mogu koristiti u sustavu Korsija bit će tu dakle neovisno nadzorno tijelo koje će ocjenjivati te programe, to će biti, mm, to će se, to će se poduzimati kod davanja odobrenja za projekte. Međutim, to nije dupliciranje e, posla kojim se trenutno bavite u parlamentu. Ovdje govorimo o održivim e, vrstama goriva koje se koriste u zrakoplovnom e, sektoru, dakle koja izlazi iz onih nacionalnih doprinosa koji proizlaze iz Pariškog sporazuma. Dakle, u nedostatku kriterija nećemo imati jamstva koja su potrebna za korištenje održivih goriva potom pitanje hoćemo, možemo biti sigurni da će i kao smanjiti svoje emisije. Pa kao zna da je ovo velika, veliki izazov jer se očekuje rast emisija u civilnom zrakoplovstvu, ali postoje mjere koje su dizajnirane tako da se smanji rast i da se smanje emisije i to one počivaju na tri stupa, dakle poboljšanje kontrole prometa, potom je to održiva alternativna goriva i treći stup su CO2 standardi, odnosno razvoj novih tehnologija kojima će se smanjiti emisije svakog pojedinog zrakoplova. To su tri stupa i njih eh, se uzima kao osnovu za smanjenje emisija u budućnosti. Korsija dakle, se bavi ovim prebijanjem, odnosno neutralizacijom. Ona popunjava prazninu dok ne dođu na tržište energetski učinkoviti zrakoplovi ili dok ne dođu do povećanja udjela alternativnih goriva. I za kraj, i kao nije usvojio numeričke, dakle, brojčane ciljeve kada je riječ o alternativnim gorivima, Govorilo se upravo o tome prošlog tjedna u Meksiku. Odlučeno je da dođe do povećanja korištenja tih goriva, da ona moraju biti održiva, ali to se nije pokušalo obličiti u obliku kvantitativnih ciljeva do 2025. Nadam se da sam ovime odgovorio na pitanja koja ste postavili. Hvala. Idemo na sljedeću točku dnevnog reda, točka 15. E, dakle, nacrt mišljenja reforma sustava vlastitih sredstava EU-a, izvjestitelj Ivo Belet, izvolite imate riječ. Thanks uh, uh, Hvala, gospodine predsjedniče. Nadam se da su kolege dobile nacrt uh, mišljenja. Želio sam reći da nismo imali baš puno mjesta na raspolaganju i zato sam e, pripremio i neslužbeni memo. To nije službeno zbog procedure u parlamentu. Oprostite ako želite nastaviti razgovor, molim da to napravite izvan ove dvorane, jer moramo nastaviti s radom. Uh, Hvala. Znači, želio sam reći da smo pripremili memo bilješku vezano uz neke dodatne elemente u, što se tiče ovog mišljenja i poslali smo to jučer. Mi svi znamo da imam, ćemo trebati dodatne značajne investicije kako bismo implementirali prioritete, znači upravljanje granicama, borba protiv terorizma, upravljanje e, migratorskim e, tokovima i tako dalje a za naš odbor je u svakom slučaju e, poticanje održivog kružnog i niskougljičnog gospodarstva te e, postizanje dogovorenih ciljeva. Kako bismo to e, i mogli postići, te provesti ove prioritete moramo reformirati kako bismo postigli učinkoviti sustav vlastitih sredstava Europske unije. To se mora osnivati na čvrstim argumentima i valjanim temeljima. Ono što mi predlažemo u nacrtu mišljenja je da se to mora osnivati znači na konkretnim projektima da to bude e, nešto što govori građanima i da to bude također e, dodana vrijednost na europskoj razini ta crvena linija je glavni e, znači glavno načelo na kojem se osnivaju znači temelji politika na nacionalnoj razini ono što mi želimo ne smijemo naravno počinjati od početka imali smo znači prije mm, praznika znači mišljenje eh, analizu eh, komisije reflection paper i Isto tako imamo i ovo izvješće Monti, radi se o velikom izvješću sa cijelim nizom prijedloga i za nas je to bio inspirirajući dokument u pisanju e, nacrta ovog mišljenja. Što se tiče znači okoliša i održive energetike, možemo znači popisati cijeli niz projekata e, dodane vrijednosti, prekogranična energetska infrastruktura, sladištenje energije, isto tako smanjenje e, mobilnosti sa niskim udijom, e, udjelom ugljika i tako dalje. Svi kolege u ovom odboru su upoznati s tim, a radi se o e, dodanoj vrijednosti na europskoj razini. Imamo znači određene prijedloge u mišljenju, imamo znači potencijalne e, znači e, prijedloge što se tiče okolišnih i energetskih e, politika. Prvo je ETS. Upravo imamo reformu sustava. Ja sam izvjestitelj u Sjeni za reformu ETS-a. A u skladu sa sadašnjim pristupom E, mislimo da se dio prihoda ostvarenih prodaja emisijskih jedinica stakleničkih plinova na dražbi od faze četiri može usmjeriti prema konkretnim zajedničkim projektima EU-a. Znači, prije dvije godine smo imali prihod 3,6 milijardi eura Radi se o puno novca, a imamo, imali smo također i, e, reformu zakonodavnog zakonskog okvira u fazi 4 od 2021. nadalje. To pruža mogućnost Europskoj uniji da usmjeri znači dodatna sredstva prema tim prihodima koji idu e, državama članicama i da onda zbilja osmisli projekte koji su e, nositelji te jasne dodane europske vrijednosti. Znači, to je prvi mogući e, izvor dodatnih e, vlastitih sredstava. Drugi izvor je prijevoz, promet i to je dio također i nadležnosti ovog odbora. Ja ovdje govorim o e, prijedlogu koje je pokrenula Europska komisija u svibnju kako bi se harmonizirale e, znači naplate cestarina na nacionalnoj razini, a temelji se na udaljenosti vremenu putovanja i prometnim emisijama iz zajednički dogovorenih sustava nacionalnih naplata cestarina. Ta sredstva se također djelomično mogu usmjeriti za financiranje zajedničkih EU projekata. Na primjer, imamo unutarnje plovne putove. Ja sam bio izvjestitelj u odboru TRAN vezano uz zajedničke kitreje unutarnjih plovnih puteva i isto tako E, projekti brze željeznice mogu biti uključeni kako bismo povećali sigurnost e, e, na cestama. Treći mogući dodatni prihod i tu ću završiti ako imamo i još dodatak u mišljenju je znači samo znači e, da znači davanje cijeni cijene određivanje cijene za ugljik znači imamo znači također i uvođenje e, vlastitih sredstava koja bi održavala sadržaj ugljika u potrošačkoj robi imamo znači prijedlog alternativnih sustava to nije nešto što smo mi e, izmislili nego imamo znači već u e, izvješću e, multimodalnom izvješću takav prihod a to može biti isto se takav prihod se može osnivati na sadašnjem sustavu sličnom sustavu kao što je sadašnji PDV a u odnosu na prethodni prijedlog komisije ovaj prijedlog može imati i ima zapravo e, prednost da uzima u obzir i uvezene proizvode i proizvode koji se proizvode na e, unutarnjem tržištu. Možda za pet ili deset godina takav sustav bi mogao biti također znači i e, nadomješten nekim aspektima sadašnjeg sustava PDV-a. Isto tako imamo i novčane kazne, imamo e, znači e, znači globe vezano uz nepoštivanje europskog e, zakonodavstva. Radi se znači o novčanim kaznama za neusklađenost sa zakonodavstvom EU-a i to bi, te prihode bismo također mogli koristiti u znači alternativne e, mjere i to također stoji u ovom izvješću Monti. I na kraju završno Dragi kolege, mi ne bismo željeli da se ulazi znači u e, poreze koji se tiče znači električne energije i vozila goriva za vozila mi nismo željeli ići u tom pravcu jer to je bio, bilo već predloženo od strane Europske komisije prethodno u prošlosti i to je jasno odbađeno od strane država članica u prošlosti to je bila slijepa ulica i vjerojatno će biti i u budućnosti. Zbog toga mi nismo e, znači taj prijedlog uzeli u obzir. To nije naravno veto, nego naša razmišljanja vezano uz to. Hvala vam na pažnji što se tiče ovih uvodnih izjava. Hvala. A sad imamo, znači, izvjestitelje u sjeni za e, klubove, gospođa Dali za SND. Hvala. Ja ovdje Zamjenjujem Nikosa Andrilakisa koji je bio izvjestitelj u Sjeni za ovo mišljenje u ime SND-a i želim ga ispričati jer nije danas e, u mogućnosti prisustvovati ovoj raspravi, no ja ću govoriti u njegovo ime. Reforma sustava vlastitih sredstava eu je izuzetno važna rasprava, posebno imajući na umu buduće e, pregovore što se tiče budućeg VFO-a, no isto tako i e, doprinose Ujedinjene kraljevine e, za proračun EU-a nakon Brexita. Mi smatramo da je ovaj nacrt mišljenja dobar temelj za raspravu i željeli bismo zajedno raspravljati o točkama koje bismo mi željeli staviti u prvi plan. Posebno e, točno je da nam trebaju znakovita dodatna e, financijska sredstva kako bismo postigli ciljeve i naše angažmane u okviru Pariškog sporazuma. Što se tiče ovog poreza za goriva za vozila isto tako imamo taj i znači e, mehanizam usklađivanja kako bismo kompenzirali e, znači predviđene e, troškove proizvodnje što se tiče ugljika mi ćemo uložiti neke amandmane na ovaj prijedlog i u svakom slučaju se veselimo dobroj suradnji s Ivom i drugim izvjestiteljima u sjeni hvala Mirjam EKR er. nema svog izvjestitelja u sjeni, a sada ALDE. Gospođa Jaten Maki, hvala gospodine e, predsjedniče. Mi smo zbilja analizirali moguće dodatne izvore vlastitih sredstava. No, mislimo i slažemo se sa izvjestiteljem da porez na električnu energiju i na goriva za vozila bi naišla, znači taj prijedlog bi naišao na veliki otpor. Izvjestitelj poziva na analiziranje znači e, sustava, zajedničkih dogovorenih sustava nacionalnih naplata cestarina. To može biti problematično e, u državama članicama e, gdje su udaljenosti e, velike, gdje isto tako nemamo alternative javnog prijevoza za udaljena područja. Isto tako, I trebamo imati i pravičan pristup u državama članicama. Imamo prijedloge vezano uz okolišna pitanja, ali čiji trošak će znači biti raspoređen na pravičan način. Evo, mislimo da je ovo dobar temelj za raspravu. Hvala. Možete li molim vas isključiti mikrofon? A sada izvjestiteljica za GUE. Hvala. Gospodine predsjedniče, dame i gospode, reći ću nekoliko primjedbi kratko. Prije svega želim zahvaliti gospodinu Beletu na pripremi ovog teksta. Kad govorimo o budućnosti, mislim da moramo također analizirati prošlost te nešto naučiti iz prošlosti. Trebamo vidjeti da li možemo koristiti e, aktualni sustav vlastitih sredstava na učinkovit način. On, to je jako važno, a ne smijemo ponavljati iste pogreške u budućnosti na isti način. Kada, na primjer, neke države članice i dalje štite svoja vlastita tržišta, iako to ne bi trebala činiti i kad se koriste, kad koriste više električne energije koja se proizvodi iz uh, ugljena, a mi ne možemo ništa na tom polju napraviti, onda si postavljam pitanje kako ćemo postupiti u budućnosti kad već sada u sadašnjosti mnogo toga ne funkcionira na najbolji mogući način. Kad gledamo u budućnost, onda bismo podržali konkretnije e, projekte, isto tako namjenjivanje e, određenih sredstava za te svrhe. A što se tiče onoga što je rekao izvjestitelj, da kad Trebamo koristiti više ETS sustavi i slične sustave, te da moramo stvoriti dodatne e, prihode povezane sa s tim sustavima, onda moram reći da smo stvorili određenu liniju put i da trebamo ići i dalje u tom pravcu. U tom smislu želimo podržati ono što govori izvjestitelj u ovom nacrtu. No, imamo i nekih zabrinutosti što se tiče jedne točke u samom tekstu. U ovom trenutku neke države članice već koriste prihode od sustava ETS-a za ekološke projekte, zelene projekte i mi bismo željeli da te države ne izgube u budućnosti ta sredstva. Neke države su već danas e, pomni promatrači zapravo prate politike Europske unije jer u ovom trenutku e, su e, svojevrsna avangarda i započeli su određene projekte ranije od drugih. Ne bismo željeli da to izgube u budućnosti. Naravno, to je vrlo pozitivno i doprinosi europskim građevima. Mi ćemo predstaviti amandmane, u tom smislu zahvaljujemo svima na radu, te se također veselimo zajedničkoj suradnji. Također se veselimo što o, naš odbor radi na ovom izvješću i to, e, a ne da to bude samo u nadležnosti e, odbora za proračun. Gospodin Eckhout, da li je on ovdje? Ne. E, otišao je. A za FDD imamo li e, predstavnika gospodin Peričine? Ne. Onda sada dajemo riječ komisiji gospođa Montanjo. Izvolite. Hvala gospodine predsjedniče. Hvala što ste mi dali mogućnost da iznesem neke elemente vezano uz ovu temu. Izvjestitelj nam je dao osnovne elemente o ovoj važnoj e, temi. E, nekoliko elemenata konteksta radi se zapravo o složenoj temi, znači nacionalni parlamenti također moraju ratificirati ovu odluku i već e, 30 godina pokušavamo reformirati sustav, ali pregovori su svaki put neuspjeh. Sa usvajanjem prethodnog VFO-a smo pokušali e, postupiti na drugi način i zbog toga je stvorena ova skupina na visokoj razini. Imamo znači u, toj skupini znači tri člana vijeća, tri povjerenika i tri člana e, parlamenta. I oni trebaju na početku godine dati svoj izvještaj. Mi pokušavamo e, obaviti posao kako bi sljedeći puta uspjeli provesti reformu ovog sustava. Kako bismo to uspjeli, moramo vidjeti znači mogućnosti financiranja proračuna u globalnosti. Trebamo vidjeti koji su prioriteti Europske unije u tom smislu. Do sada znači vlastita sredstva Europske unije kojim se e, financira proračun Europske unije ta sredstva nisu e, bila povezana ni sa prioritetima politika EU-a, niti sa dodanom vrijednošću. Ono što je važno je da pronađemo i dodatnu vrijednost što se tiče samih prihoda, jer e, s obzirom na vrstu vlastitih sredstava možemo također popratiti i politike. To je e, novi element, a što se tiče znači identificiranih kandidata na kojim na čemu komisija radi, onda možemo reći da imamo cijeli niz e, znači tih svojevrsnih kandidata koji su dije takozvane zelene e, košarice. Zbog toga je odbor Envi e, i mišljenje odbora Envi itekako važno u ovom trenutku mi analiziramo i razmišljamo, nismo znači dodali niti maknuli e, jednog ili drugog e, kandidata, imamo također i ideje koje su stavljene prvi plan ili ideje koje su znači sadržane u e, govoru o stanju Unije ili u Sorboni, isto tako znači ovo takozvani carbon pricing, određivanje cijene ugljika i to su možda neki elementi koji su bili previše čak e, e, stavljeni u prvi plan. To je nešto čemu se nismo e, možda nadali prethodno. Komisija će znači u okviru sljedećeg VFO-a predložiti svoje prijedloge u svibnju sljedeće godine, znači u okviru vfo Hvala. Hvala komisiji. E, imate sada riječ za zaključne primjedbe. Hvala Pavel, hvala lijepa na svim vrlo konstruktivnim e, izlaganjima. Mislim da smo mogli e, to blisko sažeti. Naravno ima glavnih pitanja o kojima moramo raspravljati, ali mislim da smo po glavnim pitanjima dosta e, sporazumni. Ono što, je rečeno vezano za mehanizam prilagodbe ugljika koji smo spomenuli konkretno u točki 9 našeg mišljenja, mi se potpuno slažemo s time da trebamo e, to pogledati. Gospođa Make. Mi smo uzeli na znanje ono što ste rekli vezano za moguće probleme za, kada se radi o dugim e, udaljenostima, velikim udaljenostima, dakle to moramo uzeti na znanje, ali moram reći da e, nije naša namjera da damo jedan prijedlog e, vezan za nove obvezne programe za države članice, nego da započnemo od postojećih nacionalnih nameta koji E, već e, postoje i da vidimo na koji način to možemo e, namijeniti u budućnosti. Isto tako, gospodin Jedemakis je rekao nešto za motorna goriva i da bi bilo teško ulaziti uopće u ta pitanja. Moramo razgovarati s drugim izvjestiteljima u Sijeni o tome, ali slažem se 100% s vama. Katarina Konečna je govorila uglavnom o ETS-u i jedni i drugi smo u e, pregovorima za ETS, vrlo smo bliski jedni drugima. Moramo vidjeti što smo učinili u e, prošlosti i vidjeti na koji način možemo učinkovitije koristiti ove resurse koje su na raspolaganju. Što se tiče ETS-a, Moramo nastaviti tim putem, ne trebamo e, ići nekim novim putem dok je to na raspolaganju, a isto tako neke države članice e, se ne mogu kažnjavati e, zbog truda koji su već uložili do sada. To je naravno jasno. Možda moramo sagledati kada dodatni ETS-ovi se kada imamo nacionalne doprinose država članica koji se mogu smanjiti, a da uključimo ono što je Katarina e, naravno spomenula. Hvala lijepa i na onome što je rekla e, komisija. Moramo vrlo blisko surađivati sa komisijom i sa svim izvjestiteljima u Sijeni sljedećih e, tjedana. Hvala lijepa. 27. listopada 2017. su amandmani, su rokovi za amandmane eh, u budžetu 22. Eh, veljače, a eh, na kraju 30. ožujka sljedeće godine. Sada imamo Europsku strategiju za promicanje proteinskih usjeva i mahunarki u europskom poljoprivrednom sektoru Đorđe Holvani iz EPP-a je izvjestitelj za ovu temu. Hvala lijepa. Izvolite. Hvala lijepa, gospodine predsjedatelju, dragi kolege i kolegice. Ja ću ići na svoj e, materinji jezik, dakle, ja bih želio govoriti o problemu koji nije još riješen i koji je na dnevnom redu već godinama. Europski parlament donio je prije šest godina sličan, sličnu rezoluciju u kojoj smo govorili o činjenici da proteinski usjevi u Europi predstavljaju samo 3 do 4% e, svog poljoprivrednog zemljišta mi uvozimo 70% svih proteina koje koristimo i trebamo. Europska unija nije mogla proizvesti dovoljno kako bi zadovoljila potražnju. Većina proteinskih usjeva dolazi iz Sjeverne Amerike, Južne Amerike. Glavno se radi o GMO soji i e, uljanoj repici. E, situacija se posljednjih godina nije poboljšavlja i Europa treba bolju strategiju o proteinskim usjevima koja će osigurati da bolje koristimo europske e, resurse, a isto tako da na neki način uspostavimo e, ravnotežu. i tu ovisnost o uvozu proteinskih usjeva uglavnom iz Sjeverne Amerike. Europski građani traže E, proteine koji nisu temeljeni na gmo e, čistu i sigurnu hranu i mi se borimo u većini europskih zemalja kako bismo sačuvali našu poljoprivredu i zbog toga trebamo poljoprivredne, ove proteinske usjeve. Trebamo smanjiti ovisnost i e, moramo očuvati e, poljoprivredu koja ne se ne temelji na GMO-u. Kao mađarski član ovoga parlamenta ja sam ponosan reći da je 2013. godine Mađarska već e, donijela vlastitu strategiju o proteinskim usjevima, a isto tako je pokrenula i europsku inicijativu e, za e, sektor e, proteinskih usjeva. Mi smo razvili standarde Danube soja i Europe soja. Ali 18. srpnja ove godine E, e, došlo do zajedničke njemačko-mađarske inicijative i 18 država članica je potpisalo Europsku deklaraciju o soji koja ima kao cilj e, održati održivu poljoprivredu, a isto tako i, i promicati proteinske usjeve, posebno negenetski modificiranu soju. Moj nacrt e, izvješća se usredotočuje na sljedeće prijedloge. Jer naravno to će onda dati svoj donos, doprinos izvješću iz e, odbora Agri. E, uzgoj proteinskih usjeva u Europi podržava održivu poljoprivredu, poboljšava ravnotežu ugljika i doprinosi doprinosi jednom e, dobrom e, agroekološkom e, sustavu. Drugo, možemo smanjiti korištenje umjetnih gnojiva kada uzgajamo proteinske usjeve a u ovom području mi moramo i e, strošiti više na inovacije. Što se e, četvrtog pitanja tiče, e, proteinski bogate mahunarke također e, doprinose i boljoj ishrani. Dakle, ne koriste se samo za životinsku hranu, nego i za ljudsku hranu. A osim toga moramo E, dijeliti znanje, moramo uspostaviti jednu tržišnu situaciju u kojoj ćemo zaista biti konkurentni u smislu proteinskih usjevima, zato što se moramo e, natjecati sa uvozom iz trećih zemalja. To je ono o čemu govori e, ukratko moj nacrt izvješća. Hvala lijepa. Hvala gospodine izvjestitelju. A sada izvjestitelju u Sijeni za S i D gospodin Folken koji zamjenjuje Anu Mariju. <clears throat> Hvala vam lijepa, gospodine predsjedatelju. Kao što vidite, ja nisam gospođa Melio, međutim zamjenjujem izvjestiteljicu Sjeni jer nije mogla danas doći. Gospodin, gospođa Melio pozdravlja izvješće i mišljenje koje je izradio izvjestitelj i uglavnom se slaže s onime što je rečeno, ali e, predlaže manje promjene u tekstu. E, posebno se e, obazire na točku sedmu, gdje govorimo o procjeni zabrane korištenja pesticida e, u ekološkim zonama. Ako želite bioraznolikost i ako želite održati bioraznolikost u Europskoj uniji, onda je ovaj plan izuzetno važan. I prema mišljenju gospođe Milju, e, nova procjena ne bi trebala dovesti do toga da se povuče zabrana, inače će e, se poništiti pozitivni učinci ove zabrane. A pa to je ono što je gospođa emilija željela reći u vezi s tim izvješćem. Raduje se što će surađivati s izvjestiteljem i mu uspjeh. Hvala za ECR. Sada gospodin Ne, ne, on nije ovdje. Onda ćemo, za, ćemo nastaviti sa Alde, izvjestiteljicom Usijana i gospođe Jatemaki. E, dragi kolege, gospodine predsjedatelju, želim zahvaliti izvjestitelju vi ste izradili izvrsni sažetak onoga što se upravo događa u ovom trenutku. Proizvodnja više proteina ima više struke koristi. Postoje zaista velike prilike i te prilike treba u potpunosti iskoristiti. Deficit e, takvih proteinskih usjeva u Europskoj uniji je e, zaista e, velik. Mi uvozimo oko 70% takvih usjeva i smanjenjem naše ovisnosti o proteinskim usjevima imat ćemo više instrumenta u vlastitim rukama. Možemo smanjiti stres na raznolikost ekosustava, imamo E, isto mogućnost da e, učinimo našu poljoprivredu održivijom. To će imati pozitivne učinke na e, na prihode iz poljoprivrede i na bioraznolikost Europske unije. Međutim, put prema održivom korištenju proteina je vrlo dug i težak. dok god su evropski proteinski usjevi skuplji od e, uvoznih, imat ćemo vrlo velikih poteškoća natjecati se e, protiv vrlo e, jeftinih proteinskih usjeva iz trećih zemalja. Međutim, moramo biti dosljedni u našem zakonodavstvu, podržati održivost u raznim sektorima dugotrajni uspjeh za europske poljoprivrednike, proizvođače e, hrane i sigurnost za potrošače zahtjeva snažno djelovanje. Ja bih čak i pozvala jednu europsku proteinsku uniju. Hvala predsjedatelju, zahvaljujem izvjestitelju i dalje ćemo raditi na ovome jer imamo jako mnogo posla. Hvala. E, gospođo Jatemaki, a sada sljedeći za e, GUE, gospodin Flanagan, ne znam je ga neko zamjenjuje. Ne. Idemo onda dalje sa zelenima. Gospodin Hosling. Hvala lijepa. Ja govorim e, u ime gospodina Martina Hauslinga koji se ispričava što nije mogao doći na sastanak. Martin je zapravo bivši izvjestitelj vezan za rezoluciju o proteinskim usjevima, ali e, s obzirom da postoje e, zabrinutosti da se to može koristiti kako bi se povećao uvoz GMO soje E, Agro vjeruje da izazovi pred Europom u ovom smislu su e, ti koji e, potiču poljoprivrednike da uzgajaju ne GMO proteinske usjeve i da se brane protiv uvoza GMO soje izvana. Isto tako Martin vjeruje da stvarna svrha ovih ekoloških područja jest da se potiče bioraznolikost i prijelaz na tradicionalne usjeve koji nisu GMO, a ne uglavnom da se poveća proizvodnja. Iz tog razloga mi zapravo potpuno podržavamo zabranu pesticida u tim područjima. Također treba primijetiti da nuspro, proizvodi kao što su uljana repica ne trebaju biti e, definirani kao održivi s obzirom da proizvodnja biomase za biogoriva također nije održiva. Osim toga e, e kriterij održivosti Danjub psoje e, nije baš sigurna jer neke države članice misle da je e, to usjev koji odabiru upravo e, poljoprivredna gospodarstva koje se bave monokulturama i to može rezultirati land grabbingom. I zato poljoprivrednike treba poticati i oni moraju dobiti i sredstva kako bi e, uzgajali vlastite proteinske usjeve, posebno ako imaju, uzgajaju i životinje, jer to će ih učiniti manje ovisnima o uvozu soje, a E, biti će i u skladu sa blagostanjem životinja. Mi ćemo podnijeti amandmane. Moram također reći jedna korist koju niko još do sada nije spomenuo. Ako imate proteine iz e, e, biljnih, iz biljnih izvora, onda za i štedite mnogo štetnih emisija od mesnih proizvoda i mislim da je to još jedan razlog kako bismo poticali veću raznolikost e, održivih e, proteinskih usjeva u Europskoj uniji. Hvala lijepo. Mr. Pedicini. Gospodin Pedicini. Hvala lijepa, gospođo predsjedateljice. I mi se želimo pridružiti ovim zahvalama e, izvjestitelju na poslu koje je do sada obavio i mi svakako prepoznajemo nesumnjive prednosti za potrošače i za poljoprivrednike vezano za proteinske usjeve. Mi e, prepoznajemo i e, koristi za zaštitu okolišta, za smanjenje dušika koji ide u atmosferu, smanjenje korištenja umjetnih gnojiva kao i za proizvodnju e, hrane za životinje. E, kako bi se nadovezalo na ono što je rečeno, e, imamo dugu tradiciju da se uzgajaju proteinski usjevi vezano za razne usjeve koji su nestave, kao što je alfafa i djetelina i slično. E, problem je da e, industrijska proizvodnja je potpuno zamijenila te naše tradicije sa e, uvozom hrane za životinje iz, izvana. 70% se uvozi izvana i zato sva hrana za životinje koja je E, bazirana na soji koja se također e, temelji na GMO, a to se natječe s našom proizvodnjom. S druge strane, e, zemlje koje se bave proteinskim usjevima su postale monokulture i koriste pesticide i herbicide i zato mi podržavamo da se ponovno e, pokrenu te, ti proteinski usjevi jer oni imaju mnogo struke koristi, a isto tako da ne koristimo te kulture samo za proizvodnju biogoriva. E, zato što mi o tome e, govorimo i u, u reviziji direktive o obnovljivim izvorima energije, a moramo o tome govoriti i kada govorimo o promicanju proteinskih usjeva. Hvala lijepa, gospođa Müller. Hvala lijepa, gospođo predsjedateljice. Hvala vam lijepa. Mi pozdravljamo ovu strategiju o proteinskim usjevima, a pozdravljamo i izvješće. U Bavarskoj, u Austriji i u Mađarskoj Započeli smo sa strategijom Danjub Soja 2012. godine i e, uspješno smo uvjerili poljoprivrednike da trebaju početi uzgajati ponovno proteinske usjeve. Točka 7 u izvješću je za mene izuzetno važna. Moramo još jednom procijeniti koje su posljedice toga ako nemamo jednu jedinstvenu mjeru za zaštitu e, bilja u određenim ekološkim zonama. Govorimo o 300 tisuća hektara proteinskih usjeva koji se potencijalno mogu uzgajati. To će dovesti do manje korištenja umjetnih gnojiva, a i e, određenih usjeva koji fiksiraju dušik međutim proteinski usjevi nisu konkurentni sa drugim usjevima. Ako poljoprivrednik e, e Ako poljoprivrednik uzgaja neke druge usjeve, onda će dobiti više e, novca. E, nekoliko priješnjih govornika je reklo da uzgoj životinja je problem. Međutim, trećina površine pokrivene usjevima se koristi u stvari upravo za uzgoj životinja. Međutim, e, ta, to zemljište se ne bi moglo koristiti za uzgoj soje, recimo. I zato govorimo samo o poljoprivrednom zemljištu koje nam je na raspolaganju i zaista pozdravljamo izvješće koje je ovdje izrađeno. Hvala lijepa. Gospođa Dali. Thank you, um, a point, we Hvala jako važna strategija za nas. Važnost ovih e, usjeva je došla e, na svjetlo dana, dakle, zbog direktive obnovljivim izvorima energije i alternativnom gorivu. Jest pitanje, ono je povezano sa našem, našom ovisnošću o uvozu i na taj način još više GMO ulazi na naše tržište povećava se proizvodnja soje, povećava se broj e, površina dakle koje su pod ovim kulturama i mislimo da bismo toga mogli imati doista dosta koristi. Smanjili bismo uh, ispuštanje dakle, nitrogena u atmosferu, zaštitili bismo vlastitu bioraznolikost, povećali vlastitu proizvodnju stočne hrane i to je u skladu sa trenutnim raspravama o biogorivima. Također bi imao pozitivni učinak na poljoprivrednike, su te velike mogućnosti unutar zajedničke poljoprivredne politike. Ova strategija doista ima mogućnosti pohrabriti dakle sadnju usjeva koji nisu GMO. Hvala. gospođa Boga iz komisije ima riječ, izvolite. Um, uh, Hvala. Predstavljam glavnu upravu za poljoprivredu, poljoprivrede. Rekla bi nešto o pregovorima vezanim uz prijedlog omnibusa, dakle dimenzija poljoprivrede. tu je komisija izjavila i potvrdila dakle e, potrebu da se izanalizira ova situacija, se uzima u obzir dakle stvaranje europske strategije za proizvodnju proteina. Dakle, trenutno na unutarnjoj razini se pripremamo, razgovaramo o području primjene, o relevantnosti ovakvog plana i radit ćemo vrlo blisko sa brojnim dionicima, uključivši Europski parlament doista čekamo i pozdravljamo izvješće odbora Agri kako bismo mogli uskladiti dakle ideje i namjenu ovog plana. Thank you very much. Now back to the rapporteur, Mr. se izvjestitelju, zastupnik Holveni zaključne, vaš zaključni osvrt. Hvala vam. Hvala svima na njihovim komentarima. Ja ću ih sve nastojati uzeti u obzir. Hvala i na potpori jasno je da se ovdje ove dvije točke trebaju nešto detaljnije, dakle, promotriti o njima, ispregovarati. Neću sada ulaziti u detalje, ali to su doista ključni elementi vezani za ovo pitanje. Hvala još jednom svima. Thank you very much. That concludes the debate. We are having a deadline for Hvala vam. Rok za amandmane 27. listopada u 11 sati. Glasat ćemo u odboru 7. prosinca. Idemo na iduću točku dnevnog reda, dakle definicija prezentiranja i označavanja jakih alkoholnih pića. Upotreba naziva jaka alkoholna pića u prezentiranju i označivanju drugih prehrambenih proizvoda te zaštiti oznaka zemljopisnog porijekla za jaka alkoholna pića, dakle razmatranje amandmana. Zastupnica Juso je izvjestiteljica, dajem vam riječ. <clears throat> Eh, Hvala vam. Prije svega bih eh, zahvalila odboru na organizaciji niza sastanaka na kojima su pojasnili određene stvari. I hvala i tajništvu, tajništvu moga kluba i mojoj osobnoj tajnici na pomoći. Ovo izvješće nije uopće bilo lako. Kao što znate, glasat ćemo 27. studenog, a idućeg tjedna ćemo održati prvi sastanak sa izvjestiteljima u Sjeni i ovo je doista sjajna prilika da čujemo komentare e, zastupnika koji rade na ovom pitanju, koji su zainteresirani za ova pitanja, kako bismo došli do najboljih e, kompromisnih amandmana. Primila sam više od 500 amandmana. 44 ih je došlo iz odbora INTA te iz odbora za poljoprivredu, ali oni nisu dostupni zbog ovih problema sa informatičkim sustavom u parlamentu. Osim, dakle, tih amandmana imali smo i Dakle, ponovno problema sa analizom tih amandmana upravo zbog ovog spomenutog informatičkog problema. I evo još jedno hvala tajništvu koje je tu isto također e, pomoglo. Tu su dakle zabilježeni problemi vezani uz aneks. E, ja bih doista molila nadležne službe da provjere da li je tu došlo do nekih tehničkih problema sa prim, primitkom amandmana i slično. Mislim da uglavnom postoji želja kod svih e, klubova da se razjasni pitanje vezano uz delegirani akt. te e, usklađivanje vezano ustupanje na snagu sa, e, stupanje na snagu Lisabonskog e, ugovora. Imamo upravo niz amandmana koji su povezani s ovim pitanjem i bilo bi dobro vidjeti koji su to osnovni elementi koji se moraju naći u osnovnom zakonodavnom aktu. Slažem se sa amandmanima kojima se želi pokriti dakle, geografsko porijeklo, označavanje geografskog porijekla proizvoda. Tu je danas evo prisutna i komisija, pa bih ih zamolila mm, da pojasne određene stvari. Imamo neko, imamo situaciju u kojom, kojoj se želi uvesti obaveza označavanja proizvoda na lokalnom jeziku, a to je već e, obuhvaćeno uredbom. Dakle, članak 14. stavak 4 je po tom pitanju dosta jasan, ali rečeno je da postoji određena nedosljednost Dakle, moći će doći do oznake na etiketi, dakle na službenom jeziku EU, a i na lokalnom jeziku, pa bih zamolila da nam komisija razjasni ovo pitanje vezano uz etiketiranje. Još jedno pitanje koje stvara nedoumice, to je ova geografska indikacija porijekla jakih pića. To moramo pronaći rješenje zato što prijedlog komisije nije jasan i zamolila bih i tu neko pojašnjenje. Imamo onda označavanje, imamo onda amandmane koji se tiču registriranih geografskih naziva. i zaštićenih geografskih naziva. Tu bih isto htjela čuti objašnjanje. To se može povezati sa drugim prekrambenim proizvodima i primjerice vinom. To je bilo poprilično korisno. Također etilni alkohol koji se koristi u proizvodnju ovih pića treba dolaziti iz poljoprivrede, ali imamo i amandmane kolega koji dodaju ili iz derivata piva, Dakle, riječ je o ekstraktu koji se dobiva iz bezalkoholnog piva. Postavljam da postoji jedan razlog zašto se to nije našlo u prijedlogu. Pa mislim i pivo je, i odnosno njegovi sastojci su, dolaze iz sektora poljoprivrede, pa mi je to malo nejasno. Jasno mi je da je ovo tehnički prijedlog, ali brine me zaštita potrošača, zaštita zdravlja, sve što je povezano sa konzumacijom alkohola, ali ovo možda nije pravo mjesto za zabavljanje tim poslom. Ovo je pitanje oznaka, dakle etiketa i postoje sigurno druga mjesta na kojima se može o tome povesti rasprava, primjerice strategija o alkoholu i tako dalje. Međutim, ovo je dosta dobar prijedlog eh, na kojem možemo raditi. Ja sam spremna sve vas saslušati i možemo početi raditi na mm, dobivanju kompromisnih amandmana. Hvala doista, evo to treba će nam dobra volja, jer imamo jako puno amandmana. Imamo tu neke kolege koji mijenjaju iz naše izvjestitelje u sjeni. Tu je za socijaliste zastupnik Vlken. Hvala evo. Još jednom govorim u ime kolegice koje nema. Hvala svima. Zastupnica Melior je s velikim interesom pratila ovaj dosije. Dakle, evo, čuli smo da je podneseno više od 500 amandmana. Neki su njezini. Kolegica je dosta optimistična. Kaže da je uvjerena da će doći do sporazuma tijekom idućih sastanaka. Kada je riječ o uredbi o jakim alkoholnim pićima. Tu nalazimo, tu ono što se želimo koncentrirati jest upravo najveća moguća kvaliteta proizvoda koju možemo dobiti. Najosjetljivije pitanje vezano uz to je upravo tehničke prirode. Većina jakih alkoholnih pića se proizvodi na tradicionalni način, tu međutim nalazimo i neke novitete na tržištu i to bi se trebalo pronaći u ovom tekstu. Tekst valja tome prilagoditi bilo delegiranom uh, uredbom, ili kroz redoviti zakonodavni postupak. To je sad pitanje za na ono što ćemo se na koncu odlučiti. Izvjestiteljica upravo podržava ovu posljednju opciju. Često je potrebno prilagoditi i definicije, njih bismo trebali već sada imati. One su osnova uredbe i zato ne bi trebalo prihvaćati amandmane bez sudjelovanja Europskog parlamenta. Zato kolegica smatra da je najbolje rješenje za ovo redovni zakonodavni postupak. Tu je pitanje dodavanja šećera u ovu vrstu pića. Kolegica ovdje želi uvesti ograničenja za određene vrste pića. Po njoj se to može prihvatiti radi poboljšanja okusa, ali tu ne smije biti pretjerivanja i to ne smije značiti probleme za zdravlje. Što se tiče rakija i drugih destilata, E, to bi bilo 10 grama po litri i tu je s tim u vezi podnijela amandmane. Što se tiče novog sustava, dakle oznaka zemljopisnog porijekla, ona se sa tim sustavom slaže. Međutim, smatra da postojeće oznake e, porijekla trebaju biti sačuvane, prepoznate na tržištu i uvrštene u online sustav koji omogućava dakle kontrolu sastojaka proizvoda i to je također napisala o svojim amandmanima. Drago joj je što će se susresti sa kolegama u Strasburgu na sastanku. Izvolite sljedeći govornik. Ah. <laughs> Hvala vam. Hvala kolegici. Ja bih e, govorio ime kolege koji danas nije na sastanku. Mi smo ovdje unijeli niz tehničkih promjena, dodali smo dakle brojne korisne elemente, zaštitili tradicionalnu proizvodnju, ne želimo opterećivati dodatno proizvođače. Također želimo ovdje osvježiti naše stajalište. Vjerujemo da jaka pića trebaju biti povezana sa mjestom gdje se proizvoda. To im daje njihov karakter, to je jednostavno zdrav razum. Imamo proizvode koje koriste zemljopisna porijekla, to možda neće moći nastaviti raditi iako imaju snažne povijesne veze sa određenim područjem. To imamo problema sa prijevodima. Kada je piće izvezeno, treba biti označeno na jeziku odredišta komisija ovdje nudi neke dodatne terete, dakle spominje izvanredne okolnosti putem delegiranog akta. To su upravo barijere koje iz ovog sektora valja ukloniti. Zato predlažemo jednostavni pristup, dakle koji već postoji po, u određenim uredbama koji govori o izvozu određenih proizvoda. Također želimo dodatnu razinu zaštite za oznake zemljopisnog porijekla, to će se ticati dakle pakiranja i etiketiranja. Vjerujemo da se na jedinstvenom tržištu ne čini dovoljno da bi se proizvođače zaštitili od krivotvorenih proizvoda i zato želimo uvesti izvanrednu zaštitu. S tim u vezi smo uredili jedan amandman koji se bavi ovim zaštićenim e, žigovima. Također, određeni broj proizvoda se gubi putem e, trgovanja krivotvorenim proizvodima. Želimo dakle odgovarajuće propise kada ovakva roba počne cirkulirati našim tržištem. Tu se traži veće usklađivanje propisa vezanim, vezanih uz proizvodnju hrane. Smatramo da to nije potrebno. Ova industrija ima niz karakteristika koje su specifični samo za njezin e, sektor. Mi ćemo porazgovarati o svim ovim pitanjima sa našim kolegama tijekom idućeg razdoblja. Hvala, zastupnica Miller. Hvala izvjestiteljici na obavljenom poslu. Uredba o jakim alkoholnim e, pićima ima cijeli niz različitih ciljeva, s jedne strane garanciju kvalitetnog proizvoda, pomoći potrošaču, te što se tiče poduzeća, moramo stvoriti jasan pravni okvir. To je slučaj također i sa oznakama zemljopisnog podrijetla. To je jako važna točka za prehrambeni sektor, no e, vrak se ponekad nalazi u detaljima i zbog toga bih željela da izvjestiteljica uzme u obzir naše zahtjeve e, imamo cijeli niz amandmana, posebno što se tiče registracije oznaka zemljopisnog podrijetla, isto tako borba protiv krivotvorenja proizvoda. Imamo također i važnost e, samog podrijetla e, alkoholnog pića. Uvjerena sam da što se tiče pitanja fleksibilnosti, posebno kad e, uzmemo u obzir dodavanje šećera, da ćemo onda pronaći rješenja na tom području, te se veselim zajedničkoj suradnji. Vrlo brzo ćemo raspravljati o PDV-u koji se primjenjuje na alkoholna pića. Ne znam da li o tome se treba govoriti u ovom izveđu. Trebamo pronaći e, rješenje za sva alkoholna pića i to u okviru uredbe o a, svim alkoholnim pićima, ne e, u okviru znači ovih jakih alkoholnih pića. Gospođa Bolden, hvala na doprinosu. Želimo zahvaliti izvjestiteljici na obavljenom poslu vezano uz ovaj predmet. Ono što mi želimo je da uskladimo znači ovaj prijedlog vezano uz proceduru oznaka zemljopisnog podrijetla. No, isto tako moramo također reći da komisija također mora imati sadržajnije prijedloge što se tiče označavanja, te također e, informacije o hranjivim e, vrijednostima pića. Moramo imati prijedlog vezano uz to. A e, budući da nemamo prijedlog zakonodavnog akta, onda mi imamo znači amandman vezano uz hranjivu vrijednost. Imamo potrošače koji su zabrinuti vezano uz to, a informacija na tom polju manjka. E, komisija nije e, našla pravi e, pravni temelj za to. Što se tiče sadržaja šećera, ne smijemo e, koristiti znači ovaj pojam što se tiče prekomjerni e, šećer na kraju proizvodnog procesa. Isto tako zbog potrošača važno je da ono što se čita na oznaci je istinito i zbog toga imam zabrinutosti vezano uz elektroničku registraciju koja zamijenja primjenjuje ovu proceduru u okviru priloga 3. Nova registracija mora sadržavati specifikacije proizvoda, isto tako oznake zemljopisnog podrijetla kako bi se to sve moglo u svakom trenutku analizirati. Isto tako moramo imati e, pristup svim vrstama, znači specifikacijama proizvoda, posebno oznaka zemljopisnog podrijetla, a Isto tako moramo također imati i relevantne informacije kako bismo imali konzistencu sa tehničkim e, fajlovima koji znači imaju različita imena ili izgovor. Na primjer, e, irski počin. Da, što se tiče znači same proizvodnje, kad imamo znači historijski proces, historijsku proizvodnju, kad imamo specifičnosti karaktera i kvalitete, to je onda nešto što moramo zaštititi. U svakom slučaju veselimo se radu sa izvjestiteljem na sastancima izvjestitelja u Sjeni. Hvala. Ovima e, završavamo ovaj krug intervencija izvjestitelja u sjeni, a sada se za riječ javila Madame Dolaje. Izvolite. Hvala gospođo predsjednik se gospođe izvjestiteljice, što se tiče sustava oznaka za zemljopisnog podrijetla i zaštita, to je zapravo izuzetno važna tema trgovinskog sustava Europskog unije. Moramo imati jamstvo kvalitete, no isto tako i uravnoteženost poljoprivrede u trgovinskom sustavu. No imamo neke elemente koje moramo pobliže analizirati, posebno što se tiče sektora e, jakih alkoholnih pića. To je povijesno e, značajan sektor za Europsku uniju i to što se tiče izvoza. Prethodna uredba 110 iz 2008. godine vezano uz proizvode, poljoprivredne proizvode će biti znači harmonizirano u skladu sa ugovorima iz Lisabona i u prijedlogu teksta e, komisija ima modernizaciju koja nam se čini e, dobra, no isto tako uvodi sadržajne izmjene s jedne strane ukidanje priloga 3 e, s popisom oznaka zemljopisnog podrijetla. To znači zamjenjuje e-registriranjem. Zašto se to čini? E, možemo to prihvatiti, no u svakom slučaju tekst mora biti jako jasan i ne smijemo imati mogućnost mijenjanja u okviru provedbenih akata. Isto kad, kad govorimo znači registraciju u zemljama koje nemaju isto pismo Um, u uh, prethodnoj uredbi smo imali znači sustavno upotrebu delegiranih akata. Ono što, uh, na što se treba usredotočiti komisija je prije svega na modernizaciju teksta, ali ograničiti upotreba uh, novih odredbi, jedino nešto možda što se tiče oznaka zemljopisnog podrijetla. Ja sam bila izvjestitelj za mišljenje u odboru Agri, imali smo raspravu prošli tjedan i tekst je bio podržan već većinom e, kolega, budući da smo jednoglasno, osim jednog glasa, usvojili mišljenje kolege iz e, odbora Envi su vjerojatno analizirali ono e, ishod glasova u odboru Agrija, radi se o označivanju, radi se o tehničkoj uredbi što se tiče jaka alkoholnih pića i moramo znači u svakom slučaju ovdje uzeti u obzir i zdravlje rađena što se tiče prekomjernog e, korištenja i konzumacije e, alkoholnih pića. Zahvaljujem izvjestiteljici na pripremi kompromisnih amandmana i želim joj zahvaliti na izvrsnoj suradnji naša dva ureda što se tiče ovog fajla. Hvala. A sada gospođa Zomor, izvolite. Gospođa Zomer, izvolite. Dobar dan, gospođo predsjednice. Hvala. Zahvaljujem još jednom izvjestiteljici na obavljenom poslu, te se nadovezujem na ono što smo upravo čuli. Mogu reći da je pred nama veliki broj amandmana, uloženih amandmana a koji uopće nisu povezani sa nacrtom uredbe, radi se o tehničkoj uredbi. U amandmanima se često govori o PDV-u i tako dalje, tome ovdje uopće nije mjesto. Radi se o drugoj uredbi koja se tiče proizvođača alkoholnih pića. U ovom trenutku se o tome raspravlja zajedno s komisijom i nakon toga će komisija i objaviti prijedlog. Komisija će također provjeriti je li primjenjeni stopa PDV-a primjerena ili ne. No ovdje Znači, ne govorimo o jakim alkoholnim pićima i ti amandmani nisu povezani sa ovim izvješćem. Molim vas da ne miješate te dvije stvari. Što se tiče mojih amandmana, mislim da nam je potrebna e, i da su nam potrebne jasnije definicije i to je ono što navodim u svojim amandmanima. Također govorimo i o poljoprivrednom e, porijeklu jakih alkoholnih pića. Moramo jasnije razlikovati što se tiče piva, znači tretiranog proizvoda i poljoprivrednog proizvoda. Ne smijemo ni tu miješati stvari koje nisu iste. A što se tiče dodavanja šećera u jaka alkoholna pića, Europska komisija i tu mora e, predložiti, na primjer, e, tekst ustanovljenja i znači određivanja prava proizvođača. Proizvođači možda mogu dodati i ovaj naziv bez dodatnog šećera, to je zapravo i trgovinski komercijalni argument za njih. Isto tako, što se tiče ovih e, oznaka, likeri, proizvodi koji se dobivaju od žitarica ili voća, to je znači e, vrlo prisutno u e, germano, znači germanskom dijelu Europske unije i često se također i govori o tom francuskom nazivu liker. A sada predstavnica iz Glavne uprave za poljoprivredu iz komisije. Dobar dan, dame i gospodo, gospođo predsjednice, gospođo izvjestiteljice. Zahvaljujem znači, svima koji su doprinijeli radu na ovom prijedlogu komisije. Kao i komisija mi pozdravljamo amandmane predložene od članova parlamenta. Ono što je važno da u svakom slučaju poboljšamo uredbu kojom ćemo upravljati ovim tržištem e, jakih alkoholnih pića, te također moramo e, stvoriti poticaj za sektor Time moramo pružiti potice gospodarstvu u cijelosti, a isto tako i moramo proširiti upotrebljavanje oznaka zemljopisnih podrijetla. Komisija ima neke zabrinutosti što se tiče prijedloga određenih zastupnika da e, znači oduzme određene ovlasti e, komisiji, posebno što se tiče znači ovih jakih alkoholnih pića u e, prilogu 2. Isto tako imamo dvojbe što se tiče mogućnosti izmjene tehničkih kriterija i zahtjeva kad postoji potreba za e, znači izvozom. Znači imamo tu članak 5 i 16 prijedloga što s uklanjanjem tih ovlasti možemo reći da bi se stvorio dosta rigidan tekst uredbe jer onda ne bismo imali mogućnost ikakve inovacije u okviru uredbe. A posebno to ne bismo mogli napraviti na brzi učinkovit način, ako je to potrebno. Zbog toga bismo zbilja pozdravili ili ako bismo e, znači e, zadržali znači ove kriterije što se tiče jakih alkoholnih pića. Kad govorimo o, o prethodnoj uredbi 110 iz 2008. godine imamo e, pet ili šest amandmana koje je komisija usvojila kako bi znači usvojile kategorije e, jakih alkoholnih pića kako bi uveli nove kategorije. I to u skladu sa tijelima za proizvodnju i proizvođačima. Isto tako, željela bih reći da se slažem e, s time da odredbe o označavanju, o popisu sastojaka te hranjivoj vrijednosti ovdje ne nailaze na pravi zakonodavni okvir. Kao što je već rečeno, komisija je usvojila izvješće o tim pitanjima u ožujku ove godine i sektoru se znači dalo godinu dana da usvoji znači samostalne regulatorne mjere. Komisija će procijeniti da li je to dovoljno i nakon toga će komisija ocijeniti da li mora provesti procjenu učinka i nakon toga isto tako osmisliti zakonodavni prijedlog vezano uz ovu temu. Znači ova pravila e, se ne nalaze u ovoj E, uredbi, njom se regulira već neki aspekti popisa sastojaka, no to je nešto što se mora e, znači unijeti u širi i opći zakonodavni okvir. Što se tiče znači e, proizvoda poljoprivrednog podrijetla, komisija bi željela zadržati poveznicu između ovog sektora e, jakih alkoholnih pića i poljoprivreda, posebno e, što se tiče znači poljoprivrednih proizvoda koji se nalaze u prilogu 1. Radi se o prerađenim proizvodima i u ovom trenutku nismo mogli znači koristiti etilni alkohol za znači alkoholizaciju e, e, piva. Mi pozitivno e, gledamo zapravo ne gledamo pozitivno na taj prijedlog što se tiče etilnog alkohola jer to dovodi u opasnost proizvodnju poljoprivrednih proizvoda. Isto tako što se tiče znači etilnog alkohola iz e, e, piva u proizvodnji drugih e, alkoholnih pića. Imali smo znači određene amandmane vezano uz to, a to ograničava korištenje i pravila korištenja etilnog alkohola poljoprivrednog podrijegla. Ova Oredba regulira korištenje takvih alkohola i to u drugim alkoholnim e, pićima. Zašto? Zato što nemamo drugi zakonodavni okvir koji to regulira. Ako mi sad tu izbacimo te odredbe, onda jednostavno nećemo imati e, odredbe koje se primjenjuju za druga alkoholna pića ili bilo kakve druge alkohole koje se koriste u proizvodnji. Zato mi sugeriramo da znači ograničimo korištenje znači alkohola od piva u drugim alkoholnim e, pićima. Što se tiče prijevoda u članku 14 komisija ne, sad ne želi e, dodati e, prijevode što se tiče izvoza i zbog toga je komisija tu dodala delegirane ovlasti kako bi se to onda upisalo također i u uredbu komisije Nismo protiv e, da ta odredba stoji u temeljnom aktu, no isto tako bih preporučila e, da to sve uzmete malo s e, oprezom, jer imamo znači prijevod određenih specifičnosti koji se predviđaju u znači uredbu o informaciju o potrošačima 1169. Znači imamo prijevod e, imena u znači, e, znači italiku, to je nešto što se ne prevodi. Da, što se tiče e, prijevoda ovih imena, to bi možda moglo se dodati na oznaku a isto tako bi preporučila da se e, omogući prijevod na službene jezike Europske unije. Imajući odredbu koja omogućuje e, prijevod na druge jezike osim e, službenih jezika Europska unija neće omogućiti znači prijevod na španjolski kad imamo izvoz u Latinsku Ameriku. A što se tiče podrijetla članak 12 Prijedlog komisije želi stvoriti vezu s pravilima koje već postoje i koje se već primjenjuju. Radi se o e, pravilima carinskog suda, e, carinskog zakonika. E, ta u trenutku kad smo imali znači ta pravila nismo, nismo imali pravnu primjenjivost, imali smo znači definiciju, ali nismo imali e, odredbu koja je također obvezivala za korištenje. Što se tiče definicije mjesta podrijetla, imamo dva seta pravila, jedno što, jedan set je znači u okviru carinskog zakonika, a drugi u okviru e, uredbe o jakim alkoholnim pićima. Ono što je važno reći da vijeće bi također e, interes vijeće želi to promijeniti, ali to bi moglo stvoriti neke probleme. Što se tiče dodavanja šećera, kako bi se e, znači pojača okus određenih e, pića od članka 1 do 14 u prilogu e, dva uredbe mogu reći da komisija u svakom slučaju podržava definiranje maksimalnih pragova kao što znate svaka država članica ima svoje vlastito zakonodavstvo vezano uz ova pitanja. A ovom uredbom se želi postići usklađivanje, harmonizacija e, zakonodavnih zahtjeva u svakoj državi članici. Ono što možemo napraviti da odredimo u samoj uredbi najviše e, maksimalne razine dodavanja šećera onako kako je to moguće u raznim državama članicama kako bismo imali pravilo koje se može primjenjivati u e, širom Europe, a na nacionalnom teritoriju države članice onda mogu primjenjivati i neke strože kriterije. Također želim e, naglasiti i neke pokušaje pojednostavljenja kada se radi o e, određenim mješavinama. Neke amandmani žele e, potpuno otkloniti oznake zemljopisnog, zemljopisnog podrijetla kada se radi o mješavinama, ali to bi narušilo trenutne prakse jer postoje E, mnogi miješani, e, miješana e, jaka alkoholna pića kao Grand Marnier koji je izrađen od konjaka i likera od naranče. ako se, ako se zabrani oznaka zemljopisnog podrijekla na ovakvim pićima, to bi bilo zaista teško i nezakonito. Također bih željela pojasniti neke neke, nesporazume vezane za pojmove u kurzivu. Kada je u prilogu 2 neki pojam u e, kurzivu ne znači da je on e, kao takav zaštićen, nego da ne može biti preveden. Dakle, kako bismo zabranili da se na nekim teritorijima, koristi određeni pojam kao što je liker ili liker na njemačkom, bilo bi najbolje da se koristi pojam liqueur eh, u, u kurzivu ili liqueur koji nije u kurzivu. Dakle, da se može ili ne može prevesti. Ali to je tehničko pitanje. Ja sam na raspolaganju da ako želite bilateralno o tome raspravljati ako je potrebno. Također postoje određene dvojbe vezane za mišljenje E, o kojem se glasovalo u odboru Agri, a to je vezano za aluzije. Za aluzije je trenutno moguće referirati se na više jakih alkoholnih pića. Prema amandmanima o kojima se glasovalo samo e, se može napraviti aluzija prema jednom jakom alkoholnom piću, a to onda ograničava trenutne prakse i stvara probleme kada se radi o postojećim e, jakim alkoholnim pićima. E, također imamo još jedno pitanje vezano za e, mišljenje odbora Agri. Glasovalo se o jednom amandmanu da se lažne arome mogu staviti samo u jaka alkoholna pića, a zabranjuje se e, umjetno um, ali zabranjuje se e, zabranjuje se arome u svim jakim alkoholnim pićima. Dakle, ove pive koje imamo sa posebnim aromama, ako ne kažemo da alkoholna pića moraju koristiti pravo jako alkoholno piće kada spominju to alkoholno piću, onda smiju koristiti umjetne arome a to nije naš cilj. Ono što je izuzetno važno je da u svakom piću, kada se spominje jako alkoholno piće, onda to alkoholno piće mora biti originalno, dakle ne smije imati umjetne arome. Ono što komisija predlaže da za ostalu hranu koja nije piće, kada se spomene e, aroma nekog alkoholnog pića, onda to može biti umjetna aroma koja će e, obuhvatiti postojeće prakse na terenu. Dakle, da ako želimo recimo e, napraviti kolač, onda ćemo koristiti aromu ruma, a ne pravi rum. Kako bi samo dalo aromu ruma. Dajem sada riječ mojoj kolegici, odnosno mojim kolegi, vezano za pitanja e, koja se odnose na geografske oznake podrijetla. Zahvaljujem, zahvaljujem ono što je rekla moja e, kolegica, e, gospođa Imperio, koja se bavi sa e, cijelom uredbom, a ja se bavim samo onim područjem koji se bavi geografskim oznakama. Što se tiče geografskih oznaka, komisija pozitivno smatra mnoge amandmane koji su predloženi. Osim toga, želio bih odmah izraziti svoju podršku u ime komisije za one amandmane koji žele proširiti zaštitu geografskih oznaka i u odnosu na, one, eh, na onu robu koja je u tranzitu kroz carinu Europske unije. To je jedna vrsta zaštite koja E, nije na snazu za druge e, sektore e, geografskih oznaka, međutim kada se radi o alkoholnim pićima to je pitanje koje treba obraditi, a ova norma i postoji. Aha, kada se radi o disciplini žigova, i zato postoji ovo proširenje e, geografskih oznaka. Što se tiče drugih e, e, stvari koje je rekla gospođa Juso, a to je kada govorimo o zaštićenom geografskom podrijeklu i registriranom geografskom podrijeklu. U sektoru jakih alkoholnih pića mi nemamo, kao u sektoru vina i poljoprivrednih proizvoda, E, jednu podjelu geografskih oznaka u dvije e, kategorije. Jedna je e, oznaka podrijetla, a drugo je designation of origin, to jest i, protected geographic indication, dakle PDO i PGI. Međutim, u alkoholnim pićima imamo samo takozvani GI, odnosno geografske oznake, zato što taj pojam GI E, zapravo sve zemljopisne oznake obuhvaća. Kada mi kažemo da zemljopisna oznaka kada mi kažemo u stvari zaštićena geografska oznaka, a govorimo o zemljopisnoj oznatki e, jakih alkoholnih pića, ne želimo koristiti e, akronim PGI koji zapravo pokazuje da su to zaštićene zemljopisne oznake u sektoru vina i hrane, nego želimo reći da se radi o zemljopisnoj oznaci koja je zaštićena u odnosu na ovu uredbu. Dakle, to je samo jedan opis koji opisuje status zemljopisne oznake. I zato Znamo koje su potrebe sektora da napravi tu razliku. To jest da ne govorimo o, ured, o, e, pojmu zaštićene zemljopisne oznake kada govorimo o jakim alkoholnim pićima jer je jasno da bi moglo doći do zbunjivanja e, u odnosu na akronim PGI koji se odnosi na hranu i vina. Međutim, ako to riješimo tako da samo e, zamijenimo protected sa registered, e, bi moglo dovesti do još većeg zabune, to, do, to jest do novog akronima, to RGI, dakle Registered Geographic Indication. Zato, po našem mišljenju, rješenje za ovu legitimnu potrebu jest E, možda mala izmjena definicije zemljopisne oznake. To jest, mogli bismo reći da zemljopisne oznake koje definiramo samo kao e, GI odnosno na hrvatskom, su sve e, registrirane i zaštićene zemljopisne oznake u smislu ove uredbe. Dakle, svaki puta kada govorimo o zemljopisnoj oznaci, kada govorimo o jakim alkoholnim pićima, nećemo trebati reći protected ili registered, jer ćemo znati reći, znati da kada govorimo o zemljopisnim oznakama u području jakih alkoholnih pića, pićima, e, govorimo o zemljopisnoj oznaci koja je i zaštićena i registrirana. Dakle, mi smo, e, mi ćemo rado se s vama i bilateralno susreti kako bismo e, dalje pojasnili ovaj pojam. Međutim, ako se vratimo na amandmane, moram reći da postoji jedna skupina amandmana koji su u sukobu sa originalnom idejom samog prijedloga i zato ću e, brzo proći kroz te problematične amandmane i podijelit ću ih u dvije kategorije. Postoje amandmani koji predstavljaju strukturne i e, pravosudne probleme, odnosno zakonske probleme koji nisu u skladu sa e, zakonodavstvom koje je trenutno na snazi niti e, s međunarodnim e, zakonodavnim okvirom i koji u stvari čak i ugrožavaju područje primjene i opseg e, svega onoga što se događa. To je za nas jedan amandman koji, to su za nas amandmani koji su dosta zastrašujući, međutim postoji i drugi amandmani koji smanjuju transparentnost i učinkovitost sustava i otežavaju upravljanje sustavom. Ako idemo po redu, imamo amandman 176 koji je vezan za amandman 315 koji predlaže da se obriše riječ eh, reputation, reputacija iz definicije zemljopisne oznake i definicije linka. Dakle, možemo reći da bi takva izmjena bila protiv TRIPS-a, dakle sporazuma TRIPS, Dakle, to je e, sporazum e, Svjetske trgovinske organizacije koji se odnosi na intelektualno vlasništvo. E, na francuskom i engleskom je kratica TRIPS. Dakle, to bi bilo suprotno tim sporazumima koji su temelj svih, svog međunarodnog prava vezanog za E, zemljopisne oznake. Bilo bi isto tako protiv zakonodavstva vezanog za e, sektor e, jakih alkoholnih pića, vina i hrane. Bilo bi protivno tomu zato što je u uredbi 110 2008 to e, stavljeno na snagu, a isto tako e, sve zemljopisne oznake koje su bazirane uglavnom e, na reputaciji, odnosno ugledu. Još jedan amandman, jest amandman broj 14. koji želi ovlastiti zahtjev trećih zemalja u ime, e, u ime vlasti tih zemalja, odnosno moglo bi se omogućiti proizvođačima u trećim zemljama da e, odmah e, predstave zahtjev komisiji. Ta norma koja postoji za poljoprivredne proizvode je izmijenjena na temelju jednog panela odmah vezanog i za svjetsku trgovinsku organizaciju jer e, pravila te organizacije ne mogu biti e, neopravdani e, administrativni teret za druge članice. I zato moramo omogućiti proizvođačima koji imaju poslovni nastan u trećim zemljama da mogu izravno postaviti zahtjev. Dakle, ne moraju proći kroz neko drugo E, tijelo, odnosno nacionalno tijelo. Još jedna norma, odnosno jedan amandman koji je protivan e, samoj provedivosti je 338 koji se odnosi na e, članak za prigovore. Dakle, govorimo o trenutku u kojem se dobije e, takav, takav podnesak e, poštanskim putem, putem obične pošte. E, sada mi se više ne referiramo na to, nego na običnu poštu, ne govorimo uglavnom o elektroničkoj pošti ili o E, sustavima u kojima komunikacija između država članicama i komisije e, se provodi putem jedne aplikacije. Recimo za vino imamo aplikaciju Ambrozija. Onda postoje amandmani koji imaju tendenciju da e, komisiji dodijeli ovlast za donošenje delegiranih akata vezanih za odluke vezane za usvajanje jednog, uredba koji e, odobrava određeno ime ili ga povlači. I zato komisija smatra da je bolje e, to, to provesti kroz provedbeni akt. Ista stvar je vezana i za mogućnost da se zadrži registar Aha, odnosno upravljanje registrom, to znači da se može ažurirati registar, da se mogu unijeti nove registrirane zemljopisne oznake i e, obrisati one koje su ukinute. I još jedan amandman koji je izuzetno važan jer je vrlo negativan u odnosu na postojeći sustav, jest amandman vezan za mogućnost da se registriraju omonimi imena koje već postoje, koji su već registrirani. To je opet jedna norma iz tripsa. Mogu vam čak i pročitati e, trenutnu normu 110. E, članka 110. Dakle, omonim nečega što je već registrirano i što će dovesti potrošača da smatra da, ta, e, da ti proizvodi e, dolaze iz e, već registriranog proizvoda. A članak 359 će bi omogućio da se u, u budućnosti registrira e, šampanjac iz Kanade ili vino Rioja iz Argentine i zato mislimo da ova norma nije korisna. Ja se ispričavam, e, gospodine. E, ako možete brzo doći do zaključka, možete se pripremiti za zaključiti. Hvala, pokušat ću sažeti. Postoji još jedan važan amandman koji želi ukinuti kontrolna tijela, nadzorna tijela koji nadziru e, verifikaciju usklađenosti u e, odnosu na kaje šaržu. To je opet vezano za zemljopisne oznake koje predlažu treće zemlje, a to je protivno odluci e, koji je donio panel koji sam prije spomenuo jer, se, jer ne možemo nametnuti trećim zemljama administrativno opterećenja. Još jedan amandman koji trebamo e, izbjeći je 391 jer on e, nijeće komisiji mogućnost da donese postupke za e, izmjene koje su izuzetno važne jer ovaj prijedlog komisije uspostavlja e, mogućnost da se delegira državama članicama e, upravljanje svim e, izmjenama i moramo imati procedure za to, a članak 300, odnosno amandman 391 ne daje tu mogućnost. I još neki amandmani kroz koje ću brzo proći su amandman koji smanjuje vrijeme za analizu, eh, odnosno razmadranje eh, pitanja komisije od 12 na 6 mjeseci. Komisija inzistira da se, da postoji više vremena za razmatranje tih zahtjeva, međutim ako je prisiljena da poštuje taj rok od šest mjeseci, onda bi željela da analiza koju komisija mora provesti bude manje detaljna, manje dubinska nego što je obvezena učiniti sa trenutnom, trenutnom regulacijom. Dakle, željeli bi rok koji postoji već u trenutnoj, e, trenutnom trenutnoj regulativi. Isto tako, amandman 332 komisija smatra pozitivnim. Želio bih i nešto reći o registru i o međunarodnim sporazumima, međutim, ako mi kažete da nemam vremena, onda ću vam predati natrag riječ. Um, Doista dugo trajalo, vi ste govorili duže od zastupnika. Jer sad, evo, trebamo vratiti riječ izvjestiteljici, zastupnica Juso. Sí, muchas gracias, señora presidenta. Yo Hvala, bit ću ultra kratka. Ja sam s pažnjom saslušala predstavnike komisije i hvala svima koji su sudjelovali u ovoj razmjeni mišljenja. Hvala izvjestiteljima u sjeni i drugim kolegama koji su evo već izašli iz sale. Ali sve smo zabilježili. Nastavit ćemo ovome razgovarati sa izvjestiteljima u sjeni idućeg e, tjedna. Mm, radit ćemo tom prilikom na kompromisnim amandmanima. Hvala vam. Glasat ćemo 28. studenog u odboru jer mi dolazimo do kraja našeg sastanka. Sljedeći sastanak je 23. listopada u Strasburu. I onda u Briselu 6. studenog. Hvala lijepa.